Eh, Mislim da možemo početi s radom, e, iako e, nemamo još kvoruma, ali tek u 16 sati ćemo početi glasati. E, iz formalnih razloga vas obavještavam da, ali moj mikrofon je upućen. Dakle, da će biti web streaminga. Ne čujete? Da li se čuje mikrofon, pita e, predsjedatelja? apsolutno se čuje u hrvatskoj kabini. E. <laughs> È male non capire l'italiano, ma... A problematično je da nije dobro ako ne razumijete talijanski, ali dobro, možete, možete ipak ga još uvijek naučiti. E, dakle, 14. E, e, će se prosinca glasati na plenarnoj sjednici, ali već danas moramo kasnije raspravljati o izvješću Grip zato što će već sutra odbor Ekon morati usvojiti izvješće Ferreira. Prema tome naše mišljenje svakako se mora usvojiti danas. Prije svega mm, počet ćemo s razmjenom mišljenja o amandmanima e, o izvješću Le Grip. Bilo bi dobro da raspravljamo i o izvješću Messerschmitt ako bude moguće. Čini mi se da to neće biti nužno tako, ali ćemo u vremenu koje nam preostaje ćemo to učiniti. I izvješće, Messerschmitt je izvješće o kojem moramo glasiti, međutim o njemu ćemo glasati sutra ujutro. Nakon toga će se usvajati moje izvješće o tumačenju članka 202. poslovnika, odnosno stavka 5. I isto tako izvješće Hefner o članku 136. poslovnika. O tome ćemo razgovarati poslije podne, bude li ostalo malo vremena. Danas nakon 17.30 bila je, bio je predviđen sastanak koordinatora. Međutim, prebacit ćemo sastanak koordinatora za sutra ujutro u 9 sati, zato što koordinatori dvaju najvažnijih klubova zastupnika ne mogu biti s nama danas. To su kolega Gvaltieri e, i kolega Držakovski. Tarkovski. E, I prema tome, dakle, taj će se sastanak koordinatora održati ne večeras u 17.30, već sutra ujutro u 9. A, e, ako kolega Tarkovski bude tu sutra, onda ćemo moći govoriti, odnosno usvojiti njegovo izvješće. Danas, e, ipak, večeras, nakon glasanja, će nam ostati još više vremena s obzirom da se neće održati sastanak koordinatora, pa bismo mogli e, za to vrijeme raspravljati o e, Lisabonskom ugovoru i izvješću Ranžel, odnosno Lisabonski ugovor i Europski parlament. Ako nemate ništa protiv, prešao bih sad na priopćenja prva stvar e, je, nadam se da će ćemo eh, sutra imati više prisutnih članova odbora nego li danas. Možda će doći ovdje eh, za vrijeme glasanja i u svakom slučaju ne mogu onima koji su prisutni prigovarati zbog onih koji su odsutni. Sutra eh, ćemo imati izvanredni sastanak s predstavnicima različitih vjerskih zajednica i crkava u skladu s člankom 17. Lisabonskog ugovora a tema će biti tog seminara pojačati europsku diplomaciju i na koji način povećati sudjelovanje građana. E, tu ćemo moći čuti vrlo značajne izvjestitelje, primjerice profesora Weilera koji je odnedavno na čelu jednog vrlo poznatog instituta kao i sa sveučilišta u Amsterdamu. Tu će biti profesor De Vries. Govorit ćemo o članku 17. Lisabonskog ugovora koje daje posebnu ovlast potpredsjedniku Šurijanu on je e, zatražio da surađuje s našim odborom prilikom organiziranja tog e, događanja i zaista nadam se da će velik e, broj naših kolega biti na tome. tako predsjednik Stoje je nedavno govorio o studiji što je Stoa tražila dakle o elektroničkim sustavima vezani za demokratski postupak. Ta studija postoji za sada samo na engleskom jeziku i dobit ćete njezin primjer elektroničkim putem. Na e, Također je dokument što je pripremilo naše tajništvo o stanju ratificiranja eh, europskih ugovora po pitanju ekonomskog upravljanja. Treća točka dnevnog reda je usvajanje, odnosno odobravanje zastupnika sa tri e, prethodna sastanka. Oni su ovdje na raspolaganju, budući da nitko ništa ne kaže, smatram da su ti zapisnici usvojeni. Sada e, prelazimo na e, mišljenje potpredsjednice Constance Le Grip o E, mehanizmu za e, rezoluciju banaka. Dakle, e, to je izuzetno važna tema. Najprije o tome sutra glasa odbor Ekon koji je dakle nadležan za to izvješće. A kolegica Legripe će nam reći o e, nešto o 29 amandmana koje su uložili kolege e, Daf, Schulz i sama kolegica Legrip. Izvolite kolegice. Hvala e, predsjedavajući. Dobar dan, dragi kolege. Ovo je posljednji sastanak posvećen o vrlo važnom pitanju stvaranja bankovne unije zemalja eurozone prije e, nekoliko trenutaka. Pa, predsjednik našeg otpora upravo je rekao koliko je to značajna tema jer je e, bi to bila značajna etapa europske integracije. Drugi stup Europske bankovne unije jest e, tema na kojoj trenutno radi naša parlamentarna skupština, a to je da se stvori jedinstveni mehanizam rezolucije banaka kao jedinstveni fond rezolucije banaka. Na taj način eh, bi se eh, trebali eh, dakle tu je banka napravila prijedlog uredbe o tim dvijema temama, dakle o jedinstvenom mehanizmu rezolucije banaka i pripadnom fondu. U Europskom parlamentu e, za to mišljenje nadležan je odbor Ekon, a s naše strane, našem odboru u ovim relativno kratkom periodu moramo dati mišljenje odbora AFKO prije nego što se to preda dakle odboru za ekonomska i monetarna pitanja. ću vam e, E, dala sam vam dakle e, glavninu e, toga o čemu mislim. Uloženo je 29 amandmana i ja ću sada sve to kratko komentirati. Naravno, ja sam sve uložene amandmane proučila do u najsitnije detalje. Želim se zahvaliti svim kolegama, naročito kolegi Dafu i kolegi Šolcu, koji su jako puno radili na ovim pitanjima. Dakle, sve ukupno imamo 75 amandmana, 47 amandmana iz e, mog e, nacrta e, mišljenja i dva desetak amandmana što su ih uložili moji kolege. U ovoj fazi i s obzirom na vrlo kratak rok koji nam je nametnut, a isto tako nije se činilo sasvim nužnim. Dakle, činilo mi se da nije nužno organizirati formalan sastanak s koordinatorima, odnosno izvjestiteljima u sjeni. E, ja sam to načinila na neformalan način, a što se tiče samih uloženih amandmana, velik broj njih je zapravo se e, poklapao. Mnogi su htjeli reći isto i obogatiti moje e, nacrt mišljenja. Druga pak skupina amandmana odnosila se vrlo jasno i očito na e, pitanja koja su izvan nadležnosti rada našega odbora. Stoga, dakle, nisu bili relevantni za e, ulaganje, e, odnosno pisanje kompromisnih amandmana. E, mišljenje i e, koje dajemo je na rad odbora Ekon. U našem odboru uvijek smo se koncentrirali na našu nadležnost jer mi osim svega uvijek zahtjevamo da se drugi odbori ne miješaju u stvari iz našeg domena, pa i e, ovom prilikom mi pazimo da mi ne uđemo u ona pitanja koja su izvan naše nadležnosti. U radu što vam ga ja želim predložiti, jasno je da mi moramo objasniti neke e, stvari odboru Ekon, a da pritom ne, se, se ne uprećemo u nadležnosti odbora Ekon iz tog razloga sam se gotovo isključivo posvetila aspektima upravljanja tog novog organa koji će nastati, a to je jedinstveni mehanizam rezolucije. On će imati odbor, zatim će imati E, predstavnike e, u upravnom odboru e, samih država članica i tu će biti također i predstavnik komisije. Ta sva pitanja su u osnovi dio, odnosno jedan dio teksta ovog prijedloga to je treći dio, naslovi od 1 do 4, dakle trećega dijela. Što se pak tiče uloženih amandmana, oni su e, upravo o tom dijelu teksta što ga predlaže Europska komisija. Podržavam amandmane koji svi traže jače nadzor parlamenta e, nad tog e, vijeća, odnosno mehanizma za rezoluciju banaka, naročito kada se radi o imenovanju e, osoba koja će biti na njegovu čelu predsjednika, podpredsjednika. Dakle, nakon imenovanja Europski parlament treba odobriti e, te e, ljude. To se odnosi na dio mojih amandmana, nekolicinu mojih amandmana, kao i jedan amandman gospodina Dafa i jedan amandman gospodina Šolca. Dakle, oni se svi odnose na postupak imenovanja čelnika tog e, mehanizma. Traži se transparentnost i traži se da taj organ bude odgovoran pored Europskim parlamentom, mora biti odgovoran Europskom parlamentu. E, traži se također da se godišnji program rada predoći nacionalnim parlamentima kako bi oni e, jedinstvenom vijeću za rezoluciju mogli dati mišljenja o tome. To su amandmani 15, 71 i amandman 67 gospodina Dafa. Dakle, to se sve odnosi na to u svjetlu onoga što stoji u Lisabonskom ugovoru. Dakle, to su dvije bitne stvari. Jačanje parlamentarnog nadzora tako što će Europski parlament odobriti imenovanja i drugo je da se informacije prenese u nacionalne parlamente. Vraćam se sad na ono što sam rekla na početku ove kratke intervencije. Dakle, ne e, namjeravam u velikoj mjeri podržati amandmane kolege Šolca. Kažem to zato što mislim da s obzirom na samu temu mi moramo ostati u okviru nadležnosti našeg odbora kako bismo kolegama iz odbora Ekon mogli prenijeti prave informacije i prave poruke. Iz tog dakle razloga nisam htjela podržati amandmane koji se ne odnose o upravljanju budućeg mehanizma za jedinstvenog mehanizma za rezoluciju. Dakle, eh, ti amandmani koji su se odnosili, e, koji nisu bili u upravljanju, često su bili ili opći ili su se ponavljali. U tom smislu, dakle, ako ovo mišljenje bude usvojeno prilikom glasana, odbor AFKO daje podršku pravnim temeljima što ga Europska komisija daje E, prilikom prijedloga odbora, a to je članak 114. Ugovor, europskih ugovora koji e, govori o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u članku od amandmanu 114. se stavlja e, kao cilj osnivanje bankovne unije koja će biti u središtu ekonomskih e, aspekata ekonomskog upravljanja Europskom unijom. Čini mi se da se vi tome ne protivite jer se nitko nije usprotivio ovakvom uobičavanju tog mišljenja. Hvala vam na e, mišljenjima ako budete imali. A sada je riječ zatražio kolega Duff. Eh, hvala predsjedavajući. I zahvaljujem se Konstantinu Grip što nam je predstavila svoje mišljenje o izvješću. Što se tiče pravnih temelja, eh, znamo da postoje ovdje i kontroverzna ni aspekti na ovu temu. Mislim da bi parlament trebao oprezno prihvatiti članak 114. temeljnog ugovora što ga predlaže komisija. On je dovoljan i e, prava osnova za uspostavljanje jedinstvenog mehanizma rezolucije. Naravno, Europski sud će imati o tome svoje mišljenje i bit će nam drago kada dobijemo e, mišljenje Europskog suda kao i Njemačkog ustavnog suda. Što se tiče e, poslovnika, dakle, što se tiče pak nacionalnih parlamenta, mislim da je važno lučiti s jedne strane funkcije nacionalnog parlamenta s jedne strane i funkciju Europskog parlamenta s druge strane. Nacionalni parlamenti imaju e, važnu ulogu kada se radi o e, nacionalnim e, tijelima za rezoluciju i o nacionalnim vladama. Oni e, moraju raditi na izradi takvih tijela, no ta tijela moraju e, biti u različitoj kategoriji u odnosu na druge ustanove Europske unije, jer one nisu dio zakonodavnog postupka Europske unije. Prijedlažem dakle amandman 67. kako bi se ta razlika napravila. Po pitanju postupka imenovanja postoje nekoliko mogućih postupaka, a kad smo već pri tome vidim na popisu za glasanje amandmane 67 e, i 72 piše da su identični, međutim nisu. Gospodin Scholz i ja, mi i jedan i drugi govorimo o pristanku parlamenta, dok izvjestiteljica govori o odobrenju. Zapravo, izvjestiteljica vjerojatno ima pravo. Moramo paziti na e, formulaciju i slijediti članak 109. našeg poslovnika u kojem se govori o i izvršnom odboru Europske središnje banke. I e, ako mi dopustite tako izrazim, radije bih e, se opredijelio za mišljenje gospođe Legripe nego za moje. A isto ta stvar prilikom otpuštanja tih ljudi mislim da treba e, vrijediti isti postupak kao kada ih se imenuje. Što se tiče članka 53. stavka 2. koji govori o utjecaju na ravnatelja ili ne. To je vjerojatno apsurdno. I to zato što u članku 43. stoji da on ne smije primati uh, uputstva ni od koga. Što znači da ga se ne smije stavljati pod nečiji utjecaj. Ali e, e, direktor e, nije osoba koja ne bi smjela i on zapravo mora tražiti mišljenja za svih, od svih kompetentnih konzultanata, stručnjaka i tako dalje. Tako mislim da bi s naše strane bilo puno smislenije da se taj dio članka 53. izbriše. A na kraju, amandman 75. Pokušavam ovdje upisati paragraf e, same revizije i jedinstvenog e, mehanizma rezolucije i e, sta, mehanizam stabilnosti bi trebao zapravo ući u jedan zajednički fiskalni paket za rezoluciju banaka. Mislim da se tu mi eh, da mi tu sami sebi zavaravamo. Jer nacionalna nadležna tijela i e, nacionalne vlade moraju moći blokirati ovlasti jedinstvenog mehanizma rezolucije e, po pitanju zatvaranja, odnosno restrukturiranja banaka. ESM postoji i mora ga se moći na najučinkovitiji način primjenjivati. Trebalo bi stvoriti e, najučinkovitiji e, stopu koju e, za rješavanje situacije banaka Mislim e, da nam više ništa drugo ne treba. Mislim da u uredbu to trebamo staviti. Moramo također e, učiniti sve da e, ta revizija ide upravo u tom smjeru. Hvala kolega Daf, a sada riječ ima kolega Bronz. E, moji komentari se odnose uglavnom na ljude iz moje zemlje koji provode popodne gledajući nas, promatrajući što mi ovdje radimo i slušajući nas. Ima ljudi u mojoj zemlji koji se možda pitaju zašto sudjelujem u raspravi o ovoj temi ili u glasanju o tome jer se ovo se skupo odnosi na e, zemlje eurozone a moja zemlja nije u eurozoni i nije vjerojatno da će to ikad biti. Međutim, e, ovo bi se moglo odnositi i na Ujedinjenu Kraljinu ako pristupi eurozoni. Dakle, e, ukoliko e, ako zemlje koje nisu u eurozoni imaju pravo sudjelovati u ovom mehanizmu onda i ja imam pravo sudjelovati u ovoj raspravi uloga europskog parlamenta e, odnosno uloga ono e, što ja želim je obraniti ulogu nacionalnih parlamenata. Ja nisam baš e, entuzijast što se tiče Europske unije, ali glasat ću za amandmane koji povećavaju uloge nacionalnih parlamenata. E, još manje sam entuzijast kad se radi o E, moći parlamenta nad zemljama članicama. Međutim, ja e, podržavam e, njegovu funkciju demokratskog nadzora nad odborom za rezoluciju banaka koji bi inače bio bez nadzora i zato ću glasati za amandmane koji omogućavaju odnosno daju parlamentu te vrste ovlasti dakle ovlasti nadzora nad odborom za rezoluciju banaka Međutim, glasat ću protiv ove rezolucije u cjelini i zahvaljujem vam na vašem vremenu. Hvala lijepa. Evo, kolega Moreira je zatražio riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo važno izvješće i da se radi o jednoj od e, najvažnijih inicijativa komisije kako bi se pozabavili poteškoćama e, koje, s kojima smo se suočili u ovoj krizi. Jedinstveno europsko tržište e, znači i potrebu za jedinstvenom bankovnom unijom, a to znači pak potrebu za jedinstvenim mehanizmom rezolucije banaka. I zato mislim da je to vrlo važno. Naše mišljenje o e, utemeljenosti ove inicijative u osnivačkim ugovora mogla bi biti važan doprinos ovoj inicijativi u smislu da bi mogao razjasniti e, je li e, ta inicijativa, odnosno e, mehanizam rezolucije banaka u skladu sa ugovorima ili ne. Po mom mišljenju član 114 nije dovoljna pravna osnova. i pitam se da li bi stvaranje jedne nove institucije Europske unije da li će biti smatrano da je uh, utemeljeno uh, da, li, da ima pravnu osnovu na temelju članka 114. Mislim da je to široka, vrlo široka interpretacija ovog članka 114. I e, nisam siguran da će Europski sud smatrati da je to dovoljna pravna osnova. Vrlo me zanima e, kojeg će mišljenja biti Europski sud. Možda je ovo slučaj gdje nam je neophodna revizija ugovora. Ali ono što poduzimamo na razini Europske unije kad je riječ o e, ekonomskom upravljanju i rezoluciji banaka E, neophodne, tu su neophodno donijeti neke odluke. Ja se slažem da je potrebno e, jasno razlikovati ulogu našeg parlamenta i nacionalnih parlamenata. Ako međutim sada imamo e, posla sa novom institucijom Europske unije onda bi ona naravno trebala biti pod demokratskim nadzorom Europskog parlamenta, a ne nacionalnih parlamenata. E, institucije Europske unije ne bi trebale e, biti pod nadzorom nacionalnih parlamenata po Lisabonskom ugovoru nacionalni parlamenti imaju pravo biti informirani, njihove prijedloge e, valja uzeti u obzir, ali to je jedna stvar, a druga stvar je nadzor, odnosno polaganje računa nacionalnim parlamentima. I ja mislim da dakle nacionalni parlamenti nemaju pravo tog nadzora i zato podržavam e, mišljenje da e, se uloge Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta moraju razlikovati. Što se tiče članova mehanizma za rezoluciju banaka također smatram da tu mora postojati simetrija i ta e, ideja odobravanja a ne pristanka je po mom mišljenju ispravna dakle tu se radi o tome da se Dakle, tu dijelim mišljenje kolege Dafa. I samo još jedna primjedba, ovo je izvješće izvrsno, e, e, naša izvjestiteljica Legrip je obavila izvrstan posao i ja općenito podržavam njezino izvješće. Ne znam hoće li e, još i izvjestiteljica iskoristiti pravo koje ima da e, replicira na ovo što je upravo čula. Evo, e, vrlo kratko. Hvala e, trojici kolega koji su uzeli riječ. Hvala na podršci što daju mom nacrtu mišljenja. Moram reći da u potpunosti <clears throat> dijelim uvjerenja koje imaju oni, barem dvojica kolega gospodin Moreira i gospodin Duff. Što znači da je pred nama još jako puno posla e, u tome nastojanju da uspostavimo e, bankovnu uniju koja bi e, zaista bila dostojna tog imena. Mi danas ovdje tek dajemo mali prilog tome, ali još uvijek smo na početku cjelokupnog posla. Hvala. E, ne, još kolega Daf želi intervenirati. Ispričavam se što ponovno uzimam riječ, ali samo što se tiče pitanja pravne osnove za cijeli ovaj prijedlog. E, njemačka vlada je koliko ja e, shvaćam zahtijevala da e, članak 114 zamijenimo člankom 352. Mislim da je i kolega Morera zapravo htio reći da ako nastavimo sa ovom sadašnjom uredbom u ovom obliku to će biti samo prvi korak prema prema nečemu što bi se moglo e, nazvati federalnim mehanizmom rezolucije a kasnije i vjerojatno e, zapravo ne baš e, prilično brzo tu bi mogle biti neophodne izmjene kako bi se cijela ta pozicija regulirala. Ustanovljenje tog jedinstvenog mehanizma um, rezolucije Banika je zapravo prenošenje suvereniteta sa nacionalne razine na razinu Europske unije. Dakle, ova e, pravna utemeljenost u Lisabonskom ugovoru je e, privremeno moguća, ali ne i trajno. Nije moguće kao trajna pravna osnova za fiskalnu integraciju. Evo, uzimamo to na znanje. Ne znam, izgleda niko više ne želi još uzeti riječ. Dakle, za četiri minute trebali smo početi glasanje. E, sada ću načas na pet minuta prekinuti ovo zasjedanje u nadi da će umeđu vremenu doći i druge kolege. Hvala. je, vam.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 da, točno kao što je rekao kolega Daf, e, moramo početi glasati o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta po pitanju rezolucije i drugih e, mehanizama poduzeća za jedinstveno e, rezoluciju banaka i, ja e, sada počinjem amandman, s amandmanom 58. amandmanom Šulc. Tko je za? Protiv? Odbija se. A suzdržani? Pita gospodin Brons. A, sad smo ga već izglasali. Amandman 58. I, e, e, e možete javiti ako želi o a, oprostite, shvatio sam. Da, vi ste se suzdržali u redu. Dakle, usvaja se s jednim suzdržanim glasom. Amandman 59. Šulc. E, tko je za? Protiv? I ne, nema suzdržan. Da, ipak ima jedan suzdržani glas. Amandman 60. Šulc. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I jedan suzdržan. Amandman 61. Šolc. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Jedan suzdržani glas 60. Drugi također kolege Šolca. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Jedan za. Predsjedniče. E, htio bih vas jednostavno pitati, možete li nam reći svaki puta rezultat samog glasanja? To za sada niste radili. Hvala. Hvala, podsjetili ste me na moju obvezu koju moram ispuniti. Iako je prilično jasno o čemu se radi. Dakle, za sada svi amandmani kolege Šulca su odbijeni osim jednoga. Dakle, svi su odbijeni osim jednog suzdržanog glasa kolege Šolca. Prelazimo sada na amandman broj 63. Tko je za, protiv? Svi su protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 64. Tko je za, protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandmani 9. i 10. i 11. i 12. su jednostavno amandmani o boljoj formulaciji pa se prema tome o njima ne glasa. Amandman 13. izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 14. izvjestiteljice, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. izvjestiteljice, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 65. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 16. izvjestiteljice. Tko je za? Protiv, ponavljam jer nije toliko jasno. Dakle, amandman 16. izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo na amandman 17. i na amandman 18. Koje se mogu, o kome se može glasati u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 67. Ne, samo trenutak. Dakle, prelazimo sada na amandman 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. je samo korekcija formulacije, prema tome o njemu ne glasamo. Amandman 21. komplementaran je amandman 25. pa o njima glasamo zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Bez mikrofona. Je li netko nešto rekao? Jesu li oba amandmana usvojena 21. i 25. 25. Da, da, da, zajedno smo o njima glasali, da. 21 i 25. Amandman 22. izvjestiteljice, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 23. i 24. su korektivni amandmani, prema tome o njima ne glasamo, 25. smo će vidjeli, dakle, to smo već usvojili, 26. tko je za? Tko je protiv? Suzdržan usvoj. 27. je zapravo korekcija, dakle, o tome nećemo glasati, amandman 28. tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 29. O, glasamo o tome, ali zapravo u bloku glasamo istovremeno o 33 i 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Dakle, usvajamo ovime amandmane 29, e, 33 i 37. Amandmani 30, 31, 32. Radi se o korektivnim amandmanima. 33. je već izglasan. 34. stavljam na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Korektivni amandman 35. Prema tome o njemu se ne glasa. 36. Amandman. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. 37. amandman već smo izglasali u posljednjem e, bloku. A sada prelazimo na, dakle, na 68. koji otpada zato što je usvojen 37. i 38. korektivan. O njemu ne glasamo. A glasat ćemo o 69. sada tko je za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na amandman 71. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 70. otpada jer je e, nije u skladu, odnosno protivan je amandmanu 71. 70. otpada. Oprostite. Ispričavam se, kao što sam već objasnila, one nisu identični. nego imamo 71, 72 i 39. Dakle, sada onda prelazimo na 41. Hvala lijepa. Dakle, vi kažete da se ne radi o dva identična amandmana i tu se slažemo, pa ćemo sada glasati o 41. amandmanu. 40. je korektivan. Dakle, tko je za 41. amandman? Protiv? Suzdržani usvaja se. 73. Da vam pravo kažem, e, moram se vratiti tajništvu jer zapravo tu nije meni sve jasno. E, meni su se ovaj amandman i 42. identični, a ovaj 42. je otpao. Ne znam što, meni su sasvim isti. Dakle, ja sam išao čitati amandmane sada, 73. i 42. Meni se čini da se radi o identičnim amandmanima. E, ne mislim dakle da ovdje je problematičan ovaj 42. Sedamdeset i 42. amandman se meni čine identičnima. Dobro, sve jedno i onako sam sadržaj se tu ne mijenja. Nećemo sada gubiti vrijeme. E, članak 73. Kolega Daf, izvolite. predsjedavajući, ja bih vam još samo htio povući 73. Dakle, nema onda problema, budući da se je amandman 73. već usvojen. je Tko je za, tko je protiv? nju usvaja se. Amandman 74. A, kolege Dafat, tko je za, protiv? suzdržani, usvaja se. 43. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 45 i 46. E, otpadaju 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sada smo na amandmanu broj 1. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. 2 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani usvaja se. Peti izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Šest tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi, izvjestiteljice se povlači. I e, povučen 400, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 29. Tko je za? Oprostite, uvodna odredba 52. 22. a, a amandman 59. Dakle, o, uvodnoj odredbi 29. To je za protiv suzdržani odbija se. Uvodna odredba 29. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 54. kolege Šulca. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 55. Šulc. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A 57 li grip tko je za protiv suzdržani usvaja se 56 ili grip tko je za protiv suzdržani usvaja se a sada konačno glasanje o cijelom mišljenju tko je za protiv suzdržani. Usvaja se 15 glasova za, jedan protiv i nitko nije suzdržao. Hvala gospođi De Grip na njezinu radu. Mislim da smo sada s glasanjem završili i onda možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Međutim, e, ne vidim kolegu Messerschmitta. Zamolit ću da kolega Rangel, e, da on sada e, govori o svom izvješću o aktualizaciji Lisabonskog ugovora u odnosu na Europski parlament izvješće dakle, o inicijativi. E, prvo bitno smo o tome trebali razgovarati sutra. No, na početku sastanka danas poslijepodne, podne rekao sam da možemo o tom izvješću govoriti danas jer e, imamo više vremena nego što je bilo predviđeno. A kolega Aranđel je izvjestitelj, osim toga pripremio je saslušanje 14. siječnja 2014. godine na tu temu, pa mu sada dajem riječ. E, e, Hvala lijepa. Evo sada ću vas upoznati sa svojim prezentacijom i govorit ću na portugalskom. E, dakle, govorim e, prije nego što sam trebao, pa bi mi možda trebalo malo više vremena da pripremim predstavljanje na engleskom. Bih, iskoristio bih ovu priliku stoga da, da vam predstavim ovo na portugalskom. Moram reći da bi mogao govoriti možda i pola sata više nego što sam izvorno mislio. Kao prvo, kao što svi već znaju, pretpostavljam. Ono oko čega smo e, se implicitno e, usuglasili, dakle, odnosno različiti koordinatori skupi, e, klubova, bilo je da ove izvještaje koje se odnosi na provedbu ugovora iz Lisabona i, i na Europski parlament, da nećemo ulaziti u sve moguće različite teme koje imamo u tom okviru, uključujući i interinstitucionalni e, okvir sa vijećem i komisijom. Umjesto toga smo odlučili podijeliti se. Odlučili smo da će naš kolega gospodin Lamasseur govoriti e, sa, o odnosima s vijećem. Mislim da on e, ima najviše znanja o toj temi. A općenitije govoreći, izvještaj Čelskovski valcijeri bavi se e, drugim pitanjima, odnosno različitim razinama vladavine unutar Europske unije. Također možemo kasnije imati jedan izvještaj o nacionalnim parlamentima, međutim ja bih E, se sada ovdje bavio e, e, ulogom ugovora iz Lisabona i Europskog parlamenta. Tako smo se dakle dogovorili. Iako se to još može s vremenom promijeniti, ako se predomislimo. Međutim, općenito govoreći, ja bih se sada usredotočio na odnose Europskog parlamenta i komisije. Ono što prvo želim reći jest da u samom ugovoru iz Lisabona ne vidimo neku znatnu ambiciju u smislu uloge parlamenta prema komisiji. Međutim, i vrlo je jasno da je Europski parlament u međuvremenu stekao jednu političku, institucionalnu, čak i konstitucionalnu moć u smislu ratifikacije Lisabonskog ugovora. Dakle, pa, parlament je nastavio imati neke, neke ovlasti, međutim dobio je neke druge ovlasti također. Tako da sve u svemu e, ovlasti Europskog parlamenta su znatno povećane. E sada u okviru krize Europska komisija je zaključila da vijeće pokušava proširiti svoju poziciju i komisija je ovdje zapravo igrala ulogu jednog posrednika. Parlament se onda tu našao između dva različita trenda. Kao prvo povećanje uloge parlamenta u skladu sa Lisabonskim ugovorom i s druge strane e, tumačenje e, ugovora od strane Europskog vijeća koje je potpuno drugačije. I to je situacija u kojoj se sada nalazimo. I mislim da je to ideološki i politička pozadina upravo ovog moga e, izvještaja i prijedloga koji u njemu iznosim. Dakle, prije svega da vam kažem koje su praktičke novosti sa strane komisije. Dakle, predsjednik komisije bi trebao uzeti u obzir e, rezultate europskih parlamentarnih izbora, a Europski parlament bi trebao e, odabrati kandidate, dakle ne više ih odobravati. Također imali smo i znatnu promjenu, a ta je da je postoji mogućnost da se ukloni komisije. Od 1979. imali smo nekoliko izvještaja koji su, odobreni i u kojima je stajalo da je uloga komisije sve i smo poboljšali učinkovitost i funkcioniranje, to bi se trebalo izbalansirati. Tijekom svih ovih godina imali smo različite referendume, primjerice onaj u Irskoj, na kojem je odlučeno da se promijeni sastav komisije, da se pokuša uspostaviti rotacijska, ali i geopolitička struktura komisije. Ta ideja je zapravo odbijena, odnosno vijeće ju je odbilo i pokušali su naći neko srednje rješenje kako bi zadovoljili Irce nakon referenduma i tako su pronašli tu neku ad hoc schemu u kojoj i trenutno funkcioniramo. Dakle, evo to bi bila pozadina stvari. Imamo dvije znatne izmjene u smislu funkcioniranja komisije. Sasvim je jasno da e, je komisija ovdje izgubila neke ovlasti, što možda nije dobro što, ako gledamo sa točke gledišta integracije, odnosno profederacijskih stavova. Jer ako želite pojačati integraciju Europske unije, e, stvar je jasna. Međutim, ono što u ovom trenutku treba proanalizirati jest e, kako se komisija sastavlja, odnosno imenuje. Ne smijemo zaboraviti da Europski parlament ima ključnu ulogu ovdje u skladu sa Lisabonskim ugovorom, imamo ključnu ulogu i to je nešto čime ćemo se morati vrlo detaljno pozabaviti. E, uskoro ćemo na europskim e, izborima e, imati priliku testirati i iskušati taj novi e, sustav. To će biti jedan pravi test za Europski parlament i za njegove nove ovlasti ovome području. Morat ćemo vidjeti točno koju težinu će tu sada parlament imati. I mislim da možemo naći jednu dobru ravnotežu. Imamo europske političke stranke koje počinju predlagati kandidate za predsjednika Europske komisije i prije izbora. Znamo da imamo rezoluciju 2012. u kojoj stoji, rezoluciju parlamenta, u kojoj stoji da članovi komisije moraju biti izabrani iz ovog jednog demokratskog okvira i to zapravo ojačava demokratsku vjerodostojnost komisije ako članovi komisije ne budu predloženi prije samih izbora, onda tu imamo puno veću, puno veću slobodu za vijeće i puno veći manevarski prostor za njih i to bi povećalo, to bi poboljšalo demokratski proces, međutim samo indirektno kroz postupak. Također u ovom sustavu potencijalni članovi komisije na neki način mogu sudjelovati na europskim izborima i stoga bi mogli biti mogli biti birani općim pravom glasa. Mislim da je to jako dobra novost. Iako tu zapravo imamo paralelnu logiku sa institucionalnim i recimo ustavnim okvirom. Dakle, imali smo različite mjere koje smo poduzeli kako bismo ojačali tu taj demokratski legitimitet. E sada budući da govorimo o demokratskom legitimitetu za komisiju, mnogi će reći da bi to moglo ići još i dalje. Ne znam točno kako, međutim, možda je ovo dovoljan razlog za ovakvu raspravu. Dakle, ljudi spomenju e, smanjenje važnosti težine koju komisija ima. Međutim, ako ćemo s druge strane, ojačati ulogu komisije ili način na koji ona funkcionira mora, dati veći demokratski legitimitet. I mislim da je to nešto o čemu ćemo zacijelo razgovarati sljedeći puta kada e, se budemo bavili revizijom ugovora. Međutim, ugovori ovakvi kakvi jesu, i s obzirom na sve ono što smo čuli, da se govori po hodnicima europskih institucija, imamo ipak neke, nekaj napredak i mogli bismo možda postaviti temelje za neke daljni, daljnje korake. E, čuli smo dakle neke prijedloge da se poveća i uloga parlamenta u e, nominiranju ili biranju komisije. Primjerice, ako da bi bila potrebna parlamentarna većina za e, bilo kakvu vrstu imenovanja u komisiji. To bi bilo recimo jedan mogući e, korak. Zatim ojačanje veze između parlamenta i komisije. Međutim, s druge strane treba naglasiti da se to može napraviti na nekoliko različitih načina. Imamo jedan zanimljivi prijedlog kojega bi valjalo e, detaljnije razmotriti. Primjerice, ako vam treba e, većina svih e, zastupnika u parlamentu, kako biste napravili bilo kakvu izmjenu unutar komisije? Dakle, u tome slučaju, po novom sustavu ne bi trebala e, biti potrebna samo većina, nego dvotrećinska većina. Dakle, izmijeniti sustav kako jednostavna, kako um, obična većina ne bi više utjecala na znatne promjene. Zatim imali smo također izvještaj koji je ponovno razmotrio različite vrste odnosa parlamenta i komisije. Međutim, ovo je ključno jer prema ovome sustavu Europski parlament bi mogao predstaviti, odnosno mogao bi tražiti glasovanje o povjerenju e, određenom povjereniku. I to bi onda možda moglo omogućiti parlamentu da zapravo čitavu komisiju sruši ako, ako se tako dogodi. Ja bih bio protiv toga. Ja ne bih se složio sa pojedinačnim glasovanjem e, o povjerenju. I to zato što zbog iskustva kojeg do sada imamo mislim da moramo e, kad kad priznati da parlament ima neke e, slabosti. Europski parlament kad kad ima vrlo nezahtjevan pristup ovoj, ovoj raspodjeli ovlasti. Mi se kad kad ponašamo kao da smo međunarodni pregovarači. nemamo nikakvu međunarodnu vladu ili, ili neko tijelo u kojem e, zastupnici u parlamentu sudjeluju u međunarodnim pregovorima. Toga nema. Oni mogu ili ne, ili ne moraju odobriti takvo nešto glasovanjem u parlamentu ili kroz referendum, međutim oni sami ne sudjeluju u pregovaranju i mislim da tako nešto ne pomaže situaciji. Možda sam ovdje u manjini, međutim ljudi obično govore kako moramo biti uključeni u međunarodne pregovore, što je čudno, jer takvog nečega nema u niti jednoj državi članici Europske unije. E, zastupnici možda mogu nekako sudjelovati kroz manje skupine, međutim ne sudjeluju E, direktno kroz pregovore nego kroz možda neku ratifikaciju. Dakle, mi u Europskom parlamentu smo pomiješali neke stvari. Mislim da nema nikakvog smisla da mi ovdje u parlamentu odlučimo tko je ili nije e, član komisije ili neke vlade. Mislim da je to nešto što čime se treba baviti predsjednik komisije. Jer ako ako mi ovdje možemo odlučiti da imamo vladu kojom e, upravlja neko tijelo, neću sada e, spominjati konkretne nazive, da ne bi izazvao različite asocijacije. Međutim, e, Dakle, ako imamo sustav u kojem možemo određivati tko će ili neće biti član vlade, tu ulazimo u probleme. Moramo imati autonomiju za tu vrstu odlučivanja. Jer ako parlament odlučuje tko će ili neće biti u vladi, u tom slučaju e, mislim da nećemo moći više pratiti točno ono što, čime se komisija bavi. I Mislim da je najparadigmatski model u ovome smislu onaj britanski. Dakle, imamo e, pristup kabineta, a ne e, vlade kojom upravlja e, parlament. Dakle, parlament je ovdje neko nadzorno tijelo. U našem slučaju, dakle imamo drugačiji sustav nego u Ujedinjenom kraljevstvu, prilično je fragmentiran pristup, međutim htio sam samo e, kroz ovo, ovim primjerom pokazati kako smatram da bi ovakav pristup zapravo fragmentirao našu izvršnu e, snagu. Ono što možemo napraviti jeste da imamo demokratski nadzor nad komisijom i mislim da bi tu trebala biti u pitanju apsolutna većina, kao što već sada imamo to pravilo koje mislim da je dobro. Mislim da ne bismo trebali se na izravan način miješati u svakodnevni rad komisije. Jer ako bismo glasovali pojedinačno, glasovali o povjerenju u pojedinačnim članovima komisije, to bi moglo dovesti do prevelikog miješanja, pogotovo kad se radi o vanjskim međunarodnim pregovorima komisije. Jedna je stvar ako možemo, ima, ako možemo vršiti nadzor, a drugo je potpuno biti u stanju eliminirati određene članove komisije. Jedan od problema kojeg koje trenutno imamo jest to da zastupnici u nacionalnim parlamentima se mogu miješati, sa, se mogu miješati u međunarodne i europske pregovore. Primjerice imamo Angelu Merkel koja je jednom prekinula pregovore u vijeću kako bi se prvo o tome raspravilo u Bundestagu i na taj način je usporila čitav postupak. mi ovdje u Europi imamo osjećaj da su državne vlade u potpunosti pod kontrolom nacionalnih parlamenta. I mislim da u takvoj situaciji nitko nema koristi, od takvih pregovora sigurno nitko nema koristi. Dakle, vlade moraju imati izvjesne ovlasti bez prevelikog uplitanja. Mislim da vrlo često ne, nam nije dovoljno jasna potreba za razdvajanjem ovlasti u parlamentu. I upravo zato ćemo u ovom izvještaju pogledati koje to ovlasti parlament i komisija ima koje treba možda ispraviti. Smatramo naravno da bi trebalo biti, e, da bi Europski parlament trebao imati bolju demokratsku kontrolu, odnosno nadzor, možda čak i neke zakonodavne ovlasti ili davanje inicijative za u smislu zakonodavstva. Međutim, ne bismo trebali biti vlada kojom vlada Parlamentu u kojem e, se se može odlučiti na jednoj plenarnoj sjednici zastupnika u parlamentu. S obzirom da govorimo dakle, o autonomiji izvršne vlasti, mislim da bi bilo zanimljivo pogledati čega smo se dakle se odrekli u ugovoru pogotovo načina na koji predsjednik komisije odabire e, povjerenike. Mislim da bi bilo dobro vratiti se na to, odnosno vratiti se na ideju da predsjednik komisije traži svaku državu članicu da nominira tri osobe i onda on između njih bira. Zašto? Prije svega, zato što bi to omogućilo ravnopravnost spolova, što je jedna od jako važnih tema u ovome parlamentu i na taj način bi obvezala države članice da odabiru kandidate i kandidatkinje i to bi možda riješilo taj problem. S druge strane, omogućilo bi bolju koordinaciju portfelja. Zamislite si situaciju u kojoj predsjednik komisije dijeli portfelje na temelju vještina onih koji su kandidirani. Vrlo je teško da predsjednik komisije bez takve vrste pomoći eh, dodjeljuje portfelje, mislim da bi to bilo dosta korisno. Dakle, ono što bismo mogli učiniti, to jest možda riskantno, eh, to bi bilo da, po, da ojačamo kapacitete, da tako kažem, politički kapacitet europskih stranaka da nominiraju kandidate za predsjednik komisije, odnosno predsjednik komisije i da onda imamo svojevrsni britanski model u kojem imamo e, članove komisije koji bi zaista došli iz parlamenta, koji bi se birali iz ovoga tijela u komisiju. E, s druge strane, ako damo komisiji kapacitet i autonomiju i tu ovlast, u tom smislu ja bih odbio mogućnost pojedinačnog glasovanja o povjerenju, jer mislim da bi to bilo preveliko, preveliko negativno uplitanje u rad komisije. Međutim, komisiji, predsjedniku komisije, omogućio bih izbor da bira između tri, triju kandidata koje predlažu države članice i tada bismo mogli uvesti i pravilo u kojem Ruski parlament može glasovati o povjerenju, ali ne e, običnom većinom, nego dvotrećinskom većinom. Na taj način e, bismo imali bolju stabilnost, jaču stabilnost. Mislim da ono o čemu govorimo ovdje nije glasovanje o povjerenju, nego zapravo... E, oduzimanje dužnosti. Dakle, to bi bila vrlo važna situacija u kojoj bi se parlament mogao sastati i o tome odlučivati. Dakle, dvotrećinska većina mislim da bi bila bolja varijanta te opcije. I u ovome modelu zapravo pokušavam usporediti britanski i američki model. Jer ako pogledate britanski model u 17. 18. stoljeću, e, imali smo takvu vrstu e, modela u kojem smo mogli nekome oduzeti dužnost, ali i običnom e, većinom to je bila instrumentalizacija takvoga sustava. Međutim, u, u SAD-u su zadržali model dvotrećinske većine. Dakle, bilo je puno teže nekome oduzeti dužnost i oni imaju, dakle, je predsjednički model. E, sada ću vam samo reći koje su opasnosti ovakvog novoga pristupa. Kao prvo, e, mi bismo ovdje stvarali svojevrsnu os između komisije i parlamenta imali bismo jedan konstitucionalni kontinuum između komisije i parlamenta. A to bi značilo da bi onaj drugi pol te političke napetosti bilo vijeće. I ako e, nas danas brine ta neproporcionalnost ili neočekivano povećanje ovlasti vijeća od kako je nastupio na snagu ugovor iz Lisabona, e, znamo da je to radi zbog dva razloga. Kao prvo, to je, tu je kriza, dakle nešto na što ugovor nije računao i nešto što se do sada rješavalo među vladinim metodama, a onda imamo drugi čimbenik koji je poprilično drugačiji. Dakle, to je jedna maksimistička interpretacija ugovora od strane vijeća. I to je nešto što se je moglo predvidjeti, odnosno to su mogli predvidjeti neki primjerice ja kada sam pogledao okvirno ugovor između institucija I zato mislim da se uvijek moramo vratiti na to i reći ne, to nije tako bilo namijenjeno. Možemo čak recimo i ponovno tumačiti ugovor iz Rima, zato što je vijeće izašlo iz okvira onoga što je bilo tamo usuglašeno. Dakle, još uvijek postoji ta velika zabrinutost oko povećanja e, ovlasti vijeća. Međutim, možemo također vidjeti i kako vijeće ulazi u svojvrsti konstitucionalni konflikt između tijela unutar Europske unije, dakle na toj osi između komisije i parlamenta. S druge strane pak imamo tijela koja predstavljaju države članice, dakle vijeće ministara i vijeće koje kao tako predstavlja države članice. Dakle, po mojem mišljenju ovo stvara svoje vrsni razdor između ta dva tijela ne bih sad htio zapravo pre, reći da je ovo loše, da je loš ovakav pristup, ali mislim da to stvara jednu institucionalnu šizofreniju, jer imate tijela koje rade u interesu država članica i one... E, ona bi trebala zapravo biti e, slobodno orbitirati u, toj cijeloj konstrukciji. Međutim, što se tiče pravne osnove e, tih ovlasti, Mislim da imamo više prointegracijski model između komisije i parlamenta. Dakle, što bismo mogli učiniti ili ponuditi kao alternativu ili pokušati ublažiti nešto takvo? Znamo da autonomija izvršne vlasti je ono što je ključno i, što, i to je ono što ja želim i naglasiti. Ako želimo zadržati tu autonomiju, ili ako želimo povećati ovlasti e, komisije, međutim e, uz sudjelovanje i vijeća na taj način izgubiti taj, taj razdor jer i dan danas vidite e, taj razdor između onih koji žele predstavljati interese država članica i onih koji tvrde da predstavljaju europske interese država članica. No to je, o tome bi se da, još dalo raspravljati. E sada umjesto da idemo prema e, više prema parlamentu, odnosno bazi e, utemeljenoj na parlamentu, možemo se krenuti e, više predsjedničkom jednom pristupu. Dakle, imamo predsjednika komisije koji bi možda više, koji bi bio figura koja bi više nalikovala jednom predsjedniku nego što danas možda nalikuje. I zato mislim da je bilo jako važno da to spomenem, ali E, sada bih vam samo htio e, dati jednu, jednu sliku, jedan primjer koji će vam pomoći, jer teško je primijeniti ove modele sustava vladanja e, koji su nam poznati iz država članica, čak i iz naših federalnih sustava i primijeniti to na, na jedan širi, hibridniji pristup kao što je Europska unija. Zato što Europska unija nije država, to je sustav institucija i svaka od tih institucija ima političku, politički i ustavni nekakav ustroj koji je jedinstven u svakom pojedinačnom slučaju. Dakle, mi nemamo tu vrstu pozadine nekakve, nekakve zajedničke koja bi nam ujedinila sve institucije da funkcioniraju kao jedno tijelo. Međutim, da se vratimo onim modelima. Dakle, kada danas pogledam e, model vladanja u Europskoj uniji i onda pogledam parlament i komisiju, primjećujem nešto što će se svidjeti našim francuskim, francuskim kolegama. Ono što ja vidim je polupredsjednički model. Pogotovo kad imamo, kada se izabere ili, ili imenuje komisija, odnosno povjerenici, tada su i vijeće i parlament uključeni u taj postupak. Jer vijeće nominira kandidate, međutim parlament ih mora odobriti. Dakle, to je slično, nek, e, slično bivšim monarhijama i e, prilično slično e, odnosno ustavnoj monarhiji u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, imate visoko izvršno tijelo koje istovremeno ovisi, koje istovremeno liči na Europski, Europsko vijeće i parlament. Dakle, imamo taj neobičan sustav koji je polupredsjednički model, možemo ga tako i nazvati. Dakle, predsjednik komisije nije predsjednik jedne države, Međutim, e, komisija i vijeće mogu se smatrati jednim kolegijem koje vodi državu, odnosno nalikuju na nešto takvo. Dakle, imamo polupredsjednički model. I također vijeće ima, može na vrlo aktivan način utjecati na predsjednika e, komisije i to nam je poznato. Vrlo je jasno da sama prisutnost predsjednika komisije na sastancima vijeća nosi određen utjecaj. I svi znamo da predsjednik komisije sudjeluje na sastancima vijeća kad kad zato što želi samo predstaviti nešto, kad kad ima neki drugi cilj. Međutim, svi znamo da ima izvjestan utjecaj na odluke koje donosi vijeće. Dakle, to nije ništa novo. To nije prvi sustav u kojem imamo e, taj predsjednički model, model kolegija. Cipar recimo ima također takav model, Čile je isto imao takvu vrstu sličnog modela. U svakom slučaju, što bih ja predložio? Dakle, imamo alternativu predsjedničkom pristupu, predsjedničkom modelu. Dakle, imamo također i direktan e, izbor predsjednika komisije kao alternativu. Ako imamo izravne izbore za predsjednika komisije, tada bi ovaj model kojega pokušavamo e, osmisliti značio da imamo kandidata za predsjednika komisije ako pak imamo izravno biranje predsjednika komisije, u tom slučaju bi on bolje predstavljao sustav. I stoga, dragi kolege, mislim da će ovo biti jako teška situacija. Ako predsjednik komisije bude izravno biran, to će biti jako teško, jer Europski parlament ga onda neće e, takvog predsjednika moći vrlo lako e, udaljiti se od njegove dužnosti. Nisam siguran o kojim se datumima radi, međutim znam da u Izraelu su imali izravno odabranog predsjednika kojega je parlament mogao srušiti u jednom trenutku i to je se pokazalo kao pravom katastrofom. Mislim da ne bismo trebali slijediti takav model. Dakle, ako ćemo imati predsjednika komisije koji se izravno bira, moramo prihvatiti da bismo trebali imati više američki model, odnosno vrstu takvoga modela. E sada, koje bi bile prednosti takvoga sustava? Prednost bi bila ta da bi vijeće e, bilo svedeno na svoju pravu ulogu, a to je da bude jedan vr, viši dom u ovakvom sustavu. Niti jedan niti jedno Europsko vijeće se neće moći naticati sa Europskim premijerom ili predsjednikom komisije koji je izravno izabran. mislim da stoga moramo biti jako oprezni jer to je još jedna od mogućnosti e, koje su pred nama ne možemo imati predsjednike komisije, ali bi se moglo dogoditi da imamo predsjednike vijeća. To bi bio potpuno drugačiji sustav koji bi sa sobom donio puno problema, jer kako biste recimo mogli imati izabranog predsjednika, eh, premijera Europske unije koji je istovremeno i predsjednik Francuske, tako nešto ne može biti. Mislim da bi to bio više ovako folklorni pristup koji nije zapravo moguć u stvarnosti. Mislim da bi to bila jedna karikatura koja bi samo demonstrirala da takav sustav nije izvediv niti praktičan. Ako predsjednik komisije bude direktno biran, naravno to bi imalo dvije posljedice koje su vrlo zanimljive. Prva posljedica je da bi po tom sustavu parlament ne bi mogao izglasati nepovjerenje kojim bi mogao zapravo e, skinuti komisiju sa funkcije, a vijeće bi imalo zapravo funkciju gornjeg doma i postupno bi njegova politička uloga zapravo e, bila se manja i manja. Dakle, to bi bila, bila na neki način e, zakonodavni dom gdje bi parlament međutim imao važniju zakonodavnu ulogu. Dakle, postoje primjeri gdje gornji dom parlamenta ima veću moć nego donji dom, međutim to nije osobito relevantno. E, dakle, postoje efekti od e, od e, recimo e, sustava kako se nominiraju odnosno imenuju primjerice predsjednik odnosno suci Vrhovnog suda u cijenim državama. U svakom slučaju e, to ne znači nužno na primjer da bi vijeće izgubilo svu moć ako nas sad sluša neko iz vijeća ono što bi to značilo je da bi vijeće s vremenom postalo nešto slično imali smo, bismo nešto kao parlamentarni model. Dakle, koji imate takav, takvu rigidnu, rigidno odvajanje između parlamenta i komisije, a inače to meni ne bi bilo draže, ali kad bi to bio slučaj, to bi značilo da bi se Europski parlament mogao e, da bi mogao izglasati nepovjerenje pojedinim povjerenicima. Ali morali bismo zapravo razmisliti o tome da li bi to bilo nešto što bi redio parlament ili vijeće ali e, imenovanje e, nomine, e, kandidiranje povjerenika to je postupak koji već postoji 2004. je na primjer talijanski kandidat za povjerenika odbijen također bugarski kandidat za povjerenika je bio odbijen i tu se nije radilo izglasavanju nepovjerenja nego E, je nakon suslušanja kandidat nije dobio povjerenje parlamenta. Ako međutim prihvatimo predsjednički model, mislim da ne bi bilo dobro da tu imamo mogućnost izglasavanja nepovjerenja. E, dakle, e, ako usvojimo predsjednički model, to bi imao posljedice i za sam parlament. Dakle, mislim da tako da situacija za sada izgleda tako. Dakle, želim vam skrenuti pozornost da konstitucionalni odnos između parlamenta i komisije, to je ono što bi nas sada tu trebalo zanimati. Ako to pogledate izvana, ako pogledate tipologiju, vrsta sustava vladavine koji postoje općenito ako pogledate e, strukturu komisije mislim da bismo trebali dati više slobode predsjedniku komisije da bira povjerenike i mislim da bi se to moglo postići relativno lako ako bi predsjednik komisije mogao birati jednog od tri ponuđena kandidata. To se zapravo spominje u literaturi još od 1979. To je taj kritički datum koji sam već spomenuo. Dakle, pretjerana veličina komisije, što misli po time? Vrlo je teško imati vladu koja može biti e, efikasna na način kako je efikasna nacionalna vlada koja se sastoji od ministara ako imate 28 članova komisije. Što to znači? Da bi povjerenici imali portfelje, odnosno svoje e, da bi neki povjerenici imali ogromne ogromne portfelje, a drugi zapravo skoro nikakve, skoro prazne. To bi samo po sebi stvorilo izvjesnu e, napetost između zemalja član, članica. Na primjer, što, što bi tu bio problem? Uzmimo irski problem, e, problem irskog referenduma. Kako ako bi imali 28 povjerenika, kako bismo mogli povećati učinkovitost komisije, odnosno ustanoviti jednom zauvijek tu ideju jednakosti između zemalja članica. Možda bi e, dobra ideja, iako teško shvatljiva, bila nešto što bih ja nazvao uravnoteženo rješenje tog problema. Dakle, rješenje bi bilo, po mom mišljenju, da bismo trebali pogledati Lisabonski ugovor i e, odobravanje dvotrećinskom većinom i kažemo da svaka zemlja članica mora imati svog povjerenika, ali da u svakom mandatu e, komisije dvije trećine povjerenika nema svoj portfelj. Jedna trećina ima, dvije trećine nemaju svoj portfelj. To bi značilo pardon, pardon e, ispravka, dvije trećine, ne bi, e, dvije trećine bi imale svoj portfelj, a jedna trećina ne bi imala portfelj. To bi dakle e, značilo geopolitičku ravnotežu između velikih i malih zemalja, sjevera i juga, istoka i zapada i velikih i malih zemalja i tako dalje. To bi bila dobra mješavina. Međutim, vrlo je teško sastaviti takav popis, međutim mi već imamo i kompliciranije stvari od toga u Europskoj uniji. Dakle, to nije nemoguće. Dakle, ponavljam, imali bismo dvije trećine povjerenika sa portfeljom onih koji aktivno rade, 18 njih ili tako nešto, to nije baš mala struktura i lagana, ali bi bila manja i e, lakša nego ova postojeća. Ovi preostali povjerenici bi imali vremena dublje se pozabaviti temama i poduprijeti e, svoje druge kolege. To bi značilo da bi inače to ne bi bila njihova direktna uloga, ali vrijedi spomenuti, dakle oni povjerenici koji ne bi imali portfelj i njih bi se i oni bi i dalje imali svoj glas kad se donose e, odluke koje se tiču zemalja. Eto, na taj način ja razmišljam. Dakle, ugovori kažu da komisija mora biti neovisna, nepristrasna i snažna e, jer ako je slaba onda ona ne igra nikakvu ulogu. Dakle, mi želimo odgovoriti na tu poteškoću, a to je poteškoću, a to je da su e, da je moć komisije oslabila, ali mnogi ljudi ne žele da komisija ima veću ulogu jer već mnogi misle da komisija nije niti nepristrana niti neutralna. E, ali pogledamo najprije unutarnju organizaciju komisije. Ako to pogledamo što vidimo? Dakle, e, nepristranost i neovisnost komisije nije zapravo ne znači zapravo zanemarivanje interesa zemalja članica nasup, nego suprotno tome je zapravo uzimanje u obzir svih interesa svih zemalja članica što se dakle kad je riječ o neovisnosti e, neutralnosti nepristras, nepristrasnosti e, to je put kako se može zapravo e, postići ravnoteža ako su dakle u komisiji prisutni i članovi odnosno i povjerenici koji nemaju portfelj onda na taj način se to može postići to bi dakle bio jedan mogući način rješavanja problema. Oni povjernici koji ne bi imali portfelj mogli bi zapravo e, obavljati dužnosti neke druge dužnosti koje danas moraju uz to što imaju portfelj obavljati jer oni i danas imaju mnoge dužnosti koje zapravo nisu dio njihovog portfelja, nego su dio e, reprezentativne uloge. Dakle, uloga predstavljanja Evropske unije. Dakle, ti bi povjerenici imali više vremena. To je, eto, jedan prijedlog kako bi se moglo napreti razlika između povjerenika koji imaju i onih koji nemaju portfelj. I možda samo e, zaključit ću jer već jako dugo govorim. Htio bih samo još nešto reći o dvije, tri tehničke stvari kojima se također moramo pozabaviti. E, ta makro pitanja koja su općenito od velikog interesa. neko bi mogao reći da su više seksi. Međutim, istina je da ima mnogo tehničkih pitanja koja su e, u pozadini iza tih makro pitanja. Dakle, a radi se tu o podjeli vlasti između komisije i parlamenta Dakle, ti tehnički detalji su ponekad zapravo suština stvari, dok su makro pitanja neka vrsta trojanskog konja koji Dakle, jedna stvar koju sam, mislim, već spomenuo, ali mislim da ju moramo ponovo pogledati je način kako komisija hmm? e, internalizira ulogu Europskog parlamenta u međunarodnim pregovorima. Iskreno rečeno, mislim da tu postoje neke vrlo jasne stvari. E, ovlast Europskog parlamenta da ratificira ili odbije sve ugovore, to uopće nije predmet e, rasprave. Slagali se e, s time ili ne, e, odbijanje sporazuma SWIFT je dobar primjer uloge Europskog parlamenta koji je eto odbio taj međunarodni sporazum. Zastupnici Europskog parlamenta međutim neki misle da bi trebali sami sudjelovati u međunarodnim pregovorima da bi bio, trebali biti dio e, tih pregovora po mom mišljenju to ne bi bilo korektno europski parlament ima završnu riječ o tome hoće li se e, dokument usvojiti ili ne, ali e, pa u tom smislu mogu na neki način pratiti pregovore, ali mislim da ono što je John Locke nazvao federativnom moći bi tu trebalo zapravo e, biti slučaj. Dakle, ne sudjelovanje u pregovaranjima, ali pravo na ratifikaciju ili odbijanje. Što se tiče u slučaju Schengena, na primjer, tu je također bilo pokušaja da se marginalizira ili isključi parlament. Dakle, mislim da su nam ugovor SWIFT i slično demonstrirali na koji način parlament može sudjelovati u pregovorima, odnosno koju ulogu tu Europski parlament treba imati. Mislim da Europski parlament uspjeva imati veću ulogu od bilo kojeg nacionalnog parlamenta. Mislim da je Europski parlament uspio igrati važnu ulogu na neki način veću nego nacionalni parlamenti. Međutim, neki to dovode u pitanje, jer nacionalni parlamenti ne brinu o tome što se događa e, iza, izvan njihovih granica, dok evropski parlament je po svojoj definiciji, naravno, e, više nacionalni. I zato je Europski parlament daleko više koncentriran na te međunarodne dogovore, odnosno odnosne, odnose unije sa ostatkom svijeta. Mislim da međunarodni odbori koje imamo tu u parlamentu govore o tome. Mislim da Europski parlament može igrati ulogu posrednika u razgovorima, osobito ako su uključeni i vijeće i komisija. Također imamo i pitanje kako ćemo regulirati pitanja međuinstitucionalnih sporazuma. Mi smo ispregovarali e, okvirni sporazum, ali moramo usvojiti nekakav e, vremenski plan, e, odnosno e, također plan kako, kako će se djeca slušanja za povjernike i tako dalje. Dakle, radi se o tome želimo li parlamentarni ili predsjednički model. Ako usvojimo predsjednički model, onda bi se možda moglo tvrditi da nam je u tom slučaju potrebna jača e, e, komisija, jača komisija. ne mislim da bi se vijeće tu složilo s tim načinom razmišljanja kad bi, mislim da bi to bilo veliko postignuće za nas, ali mislim da bi da će e, vijeće imati tendenciju da jednostavno pusti takve sporazume da isteknu. Oni su na neki način bili daleko e, bili manje skloni takvim sporazumima. I tako, također znamo da naši kolege u odboru za vanjske poslove posvećuju veliku pažnju tome. Međutim, ponekad se u Europskom parlamentu primjećuje neka vrsta žurbe, žurbe da se postignu sporazumi kroz trijaloge i tako dalje. Mislim da vrlo često Europski parlament je pritom odustao od nekih svojih formalnih zahtjeva kako bi uspio postići brze sporazume sa komisijom i vijećem umjesto da inzistira na formalnijim pravilima e, trijaloga. Ja razumijem E, zašto je neformalni model privlačan, ali moramo biti svjesni toga čemu vodi ponekad što se tiče načina kako se napreduje u postupku donošenja zakona možda se malo i pretjeruje sa formalizmom ja znam da E, je u Europskoj uniji uvijek potrebno jako dugo vremena da se razvije bilo što e, jer moraju sudjelovati razno razna tijela ali na primjer što se tiče njemačkog sustava i njemačkog zakonodavnog sustava postojao je trend od 1994. 5. i nakon toga da se uvedu neformalni pregovori. Ono što mi sad ovdje radimo je pokušaj da stvorimo nešto što bi se moglo nazvati e, konstitucionalnim neformalnim zakonodavnim e, procesom. I mislim da to stvara probleme. Možda se kolegama neće svidjeti ta ideja, ali mislim da bismo možda trebali zamijeniti ulogu plenuma parlamenta ulogom odbora. Na primjer, ako se izvješće odbije na plenumu, a bilo je prihvaćeno na odboru, to je ponekad izvor frustracije, frustracije za kolege. Dakle, mislim da suverenitet odbora e, nad plenumom ponekad dovodi do poteškoća. Zato mislim da bismo trebali biti e, što je fleksibilnije mogući, moguće, što je moguće više fleksibilni. I još jedna stvar, mislim da trebamo razmisliti o pitanju postavljanja pitanja komisiji. Komisija se žali zbog toga i to mislim s pravom da nastaju pitanja kad mi postavljamo pitanja. Imamo kolege u različitim delegacijama koji postavljaju stotine pitanja eh, i to zapravo kopiranjem, postupkom copy-paste i to zapravo samo da bi na neki način napumpali statistiku a to košta zapravo jako mnogo novca. Evropsku uniju to košta mnogo novca. Odgovori na svako pojedino pitanje koje se postavlja komisiji košta oko 5000 eura. Dakle, iako mi mm, me boli što to moram reći, ali to pravo postavljanja pitanja komisije je nešto o čemu bismo trebali razmisliti. To sustavna, ta sustavna e, upotreba komisije i mislim da bismo tome trebali pristupiti e, sa disciplinarne disciplinarnog stajališta i mislim da bismo tako trebali regulirati to e, pitanje i da bi to bilo u našem interesu. Nadalje, što se tiče e, zakonodavne inicijative, e, okvirni sporazum nas je tu pomakao naprijed, dakle imamo pravo na inicijativu ali mislim da nije uloga parlamenta da ima tu inicijalnu ulogu pokretanja, predlaganja novih zakona. Mislim da bi ta ideja legislativne inicijative da nije baš e, dobra. U pravu su oni koji kažu da slaba uloga komisije koja je e, uglavljena između parlamenta i vijeća ne pomaže u cijelom tom sustavu i dovozi do da, da na temelju toga dolazi do zastoja i kako bismo jačali ulogu komisije možda bismo im trebali prepustiti e, pravo na legislativne inicijative. Nadalje, što se tiče e, zakonodavnih kompetencija koje su predviđene e, ugovorom iz Lisabona, mislim da treba razlikovati provedbene i delegirane akte jer do e, vijeće zapravo dolazi do zloporabe ovih instrumenata od strane vijeća. Tako da delegirane i provedbene akte zapravo ne možemo gledati kao jedinstvene što je bio zahtjev teme koje su zapravo političke po svojoj prirodi ne mogu se zapravo prepustiti tim delegiranim i provedbenim aktima. Ako pogledate talijanski i njemački model, sve što je od značaja, od velikog značaja u isključivo svoje ovlasti parlamenta. Međutim, ako želimo efikasnije kontrolirati delegirane akte, možda e, uz upotrebu članka 190 ugovora o funkcioniranju Europske unije, što bi na primjer uključilo e, obvezujuće klauzule mislim da bi potencijalno Europski parlament i druga tijela mogla biti uključena u pripremu delegiranih akata. Međutim, sve su te stvari, sve te teme e, e, ukupno gledano je gigantska zadaća i nećemo se moći pozabaviti svime time. Ono što je moj posao je e, prikupiti sve, sve priloge mojih kolega i ja molim da me da mi pomognete u e, izradi prvog nacrta ovog izvješća. Hvala, hvala Ovo je bilo e, vrlo dubinski i e, kolega vi ste zaista iz analizirali jako puno aspekata svega ovoga. E, prvi je zatražio riječ kolega Daf. Dopustite mi da za početak i ja zahvalim Paolo Rangelu, a zahvaljujem se i prevoditeljima na izvrsno obavljenu poslu. Mislim da moramo postupiti oprezno i držati se u mjeri koje je moguće mandatu našeg odbora. A to je e, provedba temeljnih ugovora u odnosu na Europski parlament. To može biti i na, naravno široko područje i tu postoje nekoliko vrlo važnih i zanimljivih e, ustavnih pitanja koje se u ovakvom e, i analizi e, vide. Izvjestitelj je mnoge od njih spomenuo. Međutim, ako želimo da izvješće koje će se sačiniti bude od koristi sljedećem sastavu parlamenta, sljedećem sastavu parlamenta kako bi se E, moglo e, preći na izmjene temeljnih ugovora, onda zaista moramo se odlučiti za samodisciplinu. Parlament e, je dobio puno od Lisabonskog ugovora i općenito uzevši nove je ovlasti dobro koristio sa i određenom količinom uspjeha. Po pitanju imenovanja komisije, nećemo znati u potpunosti koji utjecaj mogu imati izmjene ugovora na e, izbor e, nove komisije prije no što se to iskuća. Ne radi se je o tome e, da su tu u pitanju kapaciteti klubova zastupnika i političkih stranaka da ispune zadatak, e, svoj zadatak u tom procesu. E, već izabrani e, predsjednik komisije imat će veću legitimnost koja će biti dvojaka i e, koju će dobivati od parlamenta s jedne strane i od vijeća s druge strane. Na taj način bi predsjednik komisije bio u mogućnosti imati utjecaja na izbor članova komisije i e, to e, će biti, u tom će smislu biti uspješniji od svojih prethodnika. Jako me zaista zanima prijedlog Paula Rangela da e, utječemo na strukturu komisije te sposobnost parlamenta da bolje organizira sastav komisije bolje nego li sada. Osobno zaista vjerujem, a to smo također izrijekom napisali u temeljnom zakonu što ga je objavila skupina Spinelli, to je da bismo što skorije trebali prekinuti s praksom jedna država, jedan povjerenik. Mislim da je tu e, te konvencija zapravo ispravno postupila tražeći da se e, smatra, da se smanji veličina komisije, dakle to je e, traži prijedlog Ustava. Trebalo bi naći dobru formulu za e, rotaciju povjerenika e, tako da na ispravan način i ravnopravno budu zastupljene sve države prilikom izbora povjerenika. To sam e, ja jednom prilikom bio spomenuo, a događaji e, nakon toga su pokazali da sam imao pravo. Osim svega moram reći da je zaista jasno da je sama komisija zapravo ona europska ustanova kojoj Lisabonski ugovor e, je najmanje pogodovao jer je komisija oslabila i rezultat Lisabonskog ugovora jest slaba komisija. A u interesu Europske unije jest da se na neki način komisija ovakva kakva je sada, a možemo se pitati kakva je ona sada i što je ona sada, da ona zapravo se pretvori u stvarnu vladu parlamentarnog tipa. Ali da se vratimo na ulogu parlamenta. Drago mi je da je se izvjestitelj osvrnuo na odbore ovoga doma vezano za plenarnu sjednicu, za metode rada. Moramo se zapitati e, koliko smo učinkoviti, na primjer, u prilikom trijaloga. Morali bismo pokušati uvrstiti E, ono što smo izvukli kao iskustvo vezano za odobravanje komisije i da to trebamo staviti u, odnosno pretočiti u okvirni ugovor. Kao što je izvjestelj rekao, trebalo bi pokušati da i vijeće bude dio okvirnog sporazuma koji će biti interinstitucionalan. A što se pak tiče stvaranja programa rada komisije bilo bi važno da i vijeće sudjeluje u tom procesu, htjelo to ono ili ne. Imam još jedno pitanje koji se odnosi na ulogu predsjednika parlamenta prilikom sastanaka Europskog vijeća. E, to jest e, značajna tema kojom bi se trebalo baviti. Insistiram na tome da bi se trebao jačati e, mandat parlamenta kada se radi o ispitivanjima pojedinih odbora, te da se isto tako insistira na tome da se dovrše statuti političkih stranaka. Činjenica da taj statut nedostaje, a to je ključni element demokracije u političkoj stranci, to je jednostavno e, slabost parlamenta. Ne smijemo to izgubiti iz vida dok budemo pripremali e, teren za sljedeći saziv parlamenta. Međutim, bit će mi drago pročitati prijedlog tog teksta i tada ću u jednoj drugoj fazi imati još komentara. Hvala kolegi Dafu. Riječ ima zastupnik Moreira. Hvala e, predsjedniče. Zahvaljujem e, se izvjestitelju na vrlo sveobuhvatnoj analizi odnosa između parlamenta i komisije. Međutim, pitam se, ne bismo li morali malo e, restriktivnije e, odrediti opseg ovog izvješća. Naime, taj, e, to bi izvješće trebalo pokrivati primjenu Lisabonskog ugovora e, po pitanju odnosa parlamenta i komisije. Morali bismo se apsolutno ograničiti na to područje. Pitam se dakle, bez obzira slažemo li se ili ne s izvjestiteljem o pojedinim točkama, moramo e, li se zaista baviti tim e, značajnim elementima europskog e, temeljnog odnos ustrojstva. Je li ovo pravi trenutak i pravo mjesto? Osobno bi mi bilo draže da se ograničimo i e, usmjerimo na srž ove teme, te da učinimo što god možemo da se e, pogledamo e, kakve su to izmjene koje je donio Isabonski ugovor. Možemo se pozabaviti time na koji se način izmijeni odnos komisije i parlamenta nakon stupanja Lisabonskog ugovora, kada se radi o političkim pregovorima, o međunarodnim odnosima i tako dalje. To bi bilo po mom e, sudu dobro polazište. Mogli bismo se također pozabaviti i onim područjima koje se moglo poboljšati, na primjer vezano za zakonodavstvo Europske unije i za međunarodne odnose. Mogli bismo provjeriti jesmo li učinili ono što nam je nalagao Lisabonski ugovor, mogli bismo naglasiti nedostatke. Nedostatke vezane za ono što smo trebali učiniti, a nismo. Međutim, isto tako i vezane za e, poboljšanje onih nedostataka koje smo uočili i koje bi, gdje bi se situacija trebala poboljšati u budućnosti. Osobno usmjerio bih se na tri područja. Prvo na zakonodavno područje. Vrlo smo jasno uspjeli ojačati našu mogućnost da komisiji da komisiju obavijestimo o našem interesu, da kažemo gdje mi želimo da se donese zakonski propisi. To je zaista napredak. Smatram također da redovni zakonodavni postupak predstavlja ogroman napredak u našem načinu rada. Kada se radi pak o delegiranim i provedbenim aktima, moram reći da e, tu imam određene rezerve. Do sada je e, postupak usklađivanja europske pravne stečevine u područje e, delegiranih i provedbenih akata nešto što još nije dovršeno, a toliko je godina prošlo od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Dakle, to još nije dovršeno. Komisija tu e, ima ovlasti da djeluje, ali isto tako i parlament i žao mi je da se to nije pokrenulo. Što se tiče delegiranih akata, ne znam dijelim li mišljenje da bismo morali imati što je manje moguće delegiranih akata. Čini se da većina ljudi tako misli. Osobno, ja mislim upravo suprotno. Budemo li u našem zakonodavnom postupku, budemo li ga pretrpali, budemo li e, pretrpali, preopteretili za zakonodavni forum, e, situacija će biti problematična. E, bilo bi bolje da se akti delegiraju komisiji. Posljednji primjer koji e, mi e, sada pada na pamet jest onaj o medicinskim uredbama, uredbu o, o, o medicinskim uređajima. Mislim da 8% zastupnika nije imalo pojma o čemu glasa jer se radilo o izuzetno stručnoj uredbi. Trebali bismo napraviti nekako pravilo sljedeći ono što je rekao kolega Ranđel, da e, se e, komisiji prepusti rad na onim čisto stručnim aspektima nekog područja. Ovo što sam rekao o uredbi o medicinskim uređajima vrijedi i za mnoge druge propise. E, budemo li malo e, manje se koristili delegiranim aktima, situacije u parlamentu bit će malo lakše i moći ćemo se usmjeriti na e, druge stvari jer E, mi zapravo i nemamo pravu kontrolu nad delegiranim aktima i to jasno stoji u Lisabonskom ugovoru, a i drugi. Što se pak tiče provedbenih akata, čini mi se da smo tu nekako e, previše stvari olako prihvaćali. E, što se tiče samog postupka komitologije, taj postupak ima manjkavosti imamo um, e, zapravo opće provedbene akte, što je čisti oksimoron, čista kontradikcija, jer ako se radi o provedbenom aktu, onda on mora biti specifičan. Krivo se koristimo provedbenim aktima. Stvari se odvijaju previše olako i, mi dopuštamo da se oni one usvaja, mi nemamo nikakvog nadzora nad provedbenim aktima, jer to je u nadležnosti zemalja članica. E, tu bismo morali zaista jasno vidjeti i razlučiti gdje je granica između provedbenih i delegiranih akata. Morali bismo se možda više koristiti delegiranim e, aktima, a manje provedbenim aktima. Po pitanju glasanja na plenarnoj sjednici, kada se govori o poimeničnom glasanju, e, često se radi o velikom broju amandmana koji su izuzetno stručni. E, to bi se bolje moglo obrađivati i o tome glasati na odborima. Mi pola sata glasamo o čitavoj seriji amandmana koji su e, vrlo fini detalji nečega što je jako stručno. Ako netko prati ovo glasanje preko interneta, e, ne bi uopće ga zanimalo što se tu događa jer to previše stručno a e, istini za volju niti eurozastupnici nisu zainteresirani za tu razinu detalja. Mislim da bi bilo puno bolje da se tim pitanjima bavi na stručnim odborima. Po pitanju međunarodnih sporazuma. Izvjestitelj je ovdje rekao ono što je najbitnije. Lisabonski ugovor dao je nove e, ovlasti Europskom parlamentu po pitanju međunarodnih e, sporazuma i ugovora. Europski parlament mora dati pristanak za odobravanje međunarodnih sporazuma. U tom smislu Europski parlament ima određeni utjecaj za vrijeme samih pregovora, što inače ne bi imao. Tu postoje dva e, ključna elementa. Izvjestitelj je već spomenuo e, sporazum SWIFT e, koje je parlament odbacio, a drugi sporazum SWIFT se pregovara u tjesnoj suradnji parlamenta putem odbora Libe koji je otišao na pregovore u Washington. Vijeće i komisija su sudjelovali u tim pregovorima, baš kao i parlament. Međutim, slažem se ipak s izvjestiteljem da bismo morali imati razdvajanje nadležnosti i ovlasti i da je pregovor da su pregovori oko Swifta da nešto treba ostati iznimka. Što se tiče pak Kolumbije i Perua, parlament sudjeluje u pregovorima prije ratificiranja Mislim da je tu parlament bio uključen u izrađivanju programa prije nego što su ti sporazumi dali na ratifikaciju u nacionalnim parlamentima. I nakon toga, dakle, na e, plenoj sjednici parlamenta taj se tekst usvojio. Međutim, tu je izuzet, to izuzeće u kojem je Europski parlament pregovara s nacionalnim parlamentima. Inače, sa tiče međunarodnih sporazuma, naše je iskustvo vrlo pozitivno. Naš je rad u osnovi da nadziremo ono što se događa, da imamo informacije o tome kako se stvari odvijaju. Mislim da smo mi sada u puno povlaštenijem položaju u odnosu na nacionalne parlamente, nacionalni parlamenti tek potvrđuju ovakve sporazume dok mi to ne činimo na taj način. <clears throat> Takve stvari dakle treba pohvaliti <clears throat> zahvaljujući nama. U ovom sazivu parlamenta unesene su te novine. Ja mislim da ima puno međunarodnih sporazuma, naročito iz područja međunarodne trgovine, gdje smo ustanovili što predstavlja dobru paraksu. A rad odbora za međunarodnu trgovinu može se pratiti putem međunarodnih sporazuma. Ne možemo ignorirati problem koji predstavlja vrijeme koje prođe otkako se na nekom sporazumu počne raditi i do trenutka kada on stupi na snagu. To može nekada potrajati 3, 4, čak 5 godina jer e, kad e, takav sporazum dođe u parlament, ponekada prođe godinu dana da bi ga se prevelo. Te da se pomno prouči s pravne strane. Te, ti se aspekti mogu poboljšati. A to je zaista šteta. Postoje sporazumi koji su od izuzetne koristi za Europsku uniju primjerice kada se radi o trgovinskim sporazumima, ali ponekada treba dvije ili tri godine da stupe na snagu. Ponekad ih moramo privremeno e, e, e, usvojiti, naime da moraju privremeno stupiti na snagu. Tu situaciju moramo poboljšati. Htio bih također još nešto reći o političkom nadzoru rada komisije. U Strasburu se vode rasprave, a to se mora poboljšati. Već i sada došlo do poboljšanja, a parlamentarni odbori, e, to je nekoliko kolega vidjelo, dakle, e, trebalo je neke stvari poboljšati, do toga je došlo parlament i sada ima e, puno poboljšanja kada nadziremo komisiju, ali Treba učiniti još više. Na posljedku, na, e, posljedan element gdje nismo napredovali koliko smo htjeli. Kao što je spomenuo kolega Daf, to je zakon o političkim strankama. Tko god se zalaže za poboženje parlamentarizma, e, ja mislim e, da se mogu ubrojiti u te ljude. To znajmo, kolega Paolo Ranžel, ja nisam za predsjednički režim. Međutim, ne može se napredovati ako se uloga europskih političkih stranaka jasno ne definira i odredi. Nakon Lisabonskog ugovora pokušali smo ojačati rad političkih stranaka, međutim tu smo doživjeli neuspjeh a to je i vezano za Lisabonski ugovor i to ne smije biti zapravo izvan ovoga e, izvješća. Hvala e, lijepa, hvala lijepa, jer ovo što smo čuli su zaista značajni doprinos ove raspravi. A sada riječ ima kolega Šolc. Hvala gospodine predsjedniče. Počet ću tamo gdje je kolega Daf završio. Rekao je da sa velikim iščekivanjem, velikim zanimanjem očekuje e, nacrt ovog izvješća u pismenom obliku. E, ja se slažem s time kada taj nacrt budemo imali na stolu, onda ćemo moći o tome intenzivnije raspraviti. E, dakle, o svim tim mnogim pitanjima koja je izvjestitelj spomenuo. Ja mu zahvaljujem na tom e, opsežnom e, opsežnoj prezentaciji, međutim mislim da bismo imali, trebali imati politički pristup. E, pokušat ću međutim ipak tematizirati dva akcenta koja su po mom mišljenju od najvećeg značaja ako, kad se radi o E, ako bi ovaj, ovo izvješće trebalo e, za temu imati Lisabonski ugovor Mislim da mi zapravo tu raspravu vodimo u jednoj vrlo konkretnoj povijesnoj situaciji. Euroskepticizam e, jača i umor od Europske unije jača. to su dakle u svim zemljama članicama svakodnevne rasprave, a izbori sljedećeg svibnja će pokazati jesmo li u stanju odgovoriti na e, zapravo ta središnja pitanja kako jedna zajednica država može funkcionirati na taj način da se problemi s kojima su ljudi realno suočeni e, rješavaju. I mislim da je to zapravo politička dimenzija ovog izvješća. Dakle, ja ne želim da ovo naše izvješće bude čisto funkcionalno e, da se bavi samo nekakvim mehanizmima funkcioniranja i odnosima između komisije i parlamenta. Ne, mi smo uvijek dosad e, kod svih drugih tema ustanovili da odnos između parlamenta i vijeća i također i komisije nisu u redu. E, vijeće ne želi jačanje Europskog parlamenta. Zašto ne želi? Zato što je pozicija moći pojedinih zemalja članica kod pregovora i kod traženja kompromisa e, da jača poziciju vijeća, odnosno omogućuje državama članicama da se e, izbore za svoje interese ako želimo e, napred moramo se pozabaviti tom temom i tu moramo pokazati više hrabrosti također i kad je riječ o odnosu između parlamenta i vijeća i parlamenta i komisije bez toga nećemo e, e, bi to bio samo izvješće koje bi bilo čista kozmetika dakle takvim izvješćem ne bismo riješili problem, odnosno ne bismo se uopće uhvatili u koštac sa onim što je zapravo problem. Druga stvar o kojoj želim govoriti je sve to što su kolege već rekle, dakle kako realno izgleda e, mehanizam nadzora nad komisijom od strane parlamenta. Slažem se sa profesorom Morerom da u tom pogledu moramo učiniti više, ali e, tu su nam potrebne e, zakonodavne kompetencije, dakle pravo na e, inicijativu, zakonodavnu inicijativu. Dakle, to, je, to bi bilo važno da postane uloga parlamenta. Dakle, mi moramo imati pravo inicijative. Dakle, u tom pogledu se zakonodavstvo u EU mora promijeniti, odnosno postupak donošenja zakona to znači da će tu igrati ulogu naravno i politička težina pojedinih klubova zastupnika. Nadalje, uloga zastupnika mora biti sačuvana, a uloga klubova zastupnika ojačana. Mislim da se moramo čuvati moramo biti vrlo oprezni i, i, e, da trebamo izbjeći to da se sav posao prepusti odborima mislim da parlament realno mora biti u stanju e, po, predvoditi e, odnosno ukazati kojim putem treba krenuti dalje dakle zakonodavni rad parlamenta E, je važan i ne smijemo dopustiti da nam se oduzme. To sam htio e, reći i s tim u vezi, dakle na temu delegiranih i provedbenih akata i uloga odbora i tako dalje. Sve to skupa ovisi zapravo krenuli o tome kako ćemo e, koju ćemo političku težinu dati koje institucije. I za kraj politika kako se o njoj raspravlja u Europskoj uniji moramo razmisliti o tome kako tu politiku o kojoj se raspravlja u Europskoj uniji povezati natrag sa našim društvom, sa našim građanima. Naša politika nije dovoljno transparentna mi e, našim građanima ne objašnjavamo ko na kojoj razini i za što nadležan gdje koju ulogu igra vijeće zemlje članice e, načelo supsidijarnosti e, tu bismo mogli mnogo, još mnogo učiniti i mislim da se toga ne smijemo bojati moramo biti spremni objasniti našim građanima gdje smo e, spremni e, prepustiti e, kompetencije natrag nacionalnoj razini, a gdje smatramo da je potrebno da se uloge donose na europskoj razini. Mislim da je to važno pitanje o kojim se ovo izvješće treba pozabaviti a i na temelju iskustava na primjer sa dosadašnjim e, dosadašnjim iskustvima kao što je svit, sporazum SWIFT i tako dalje. Mislim da bi trebalo pojednostaviti strukture i također i vrijeme koje prođe između e, dovršenja jednog zakonodavnog postupka i stupanja na snagu mislim da to vrijeme treba biti skraćeno jer e, nekom temom se bavimo na primjer u jednom sazivu parlamenta a tek u sljedećem sazivu parlamenta to uopće e, dolazi do primjene odnosno e, građani Europske unije zapravo osjete e, posljedice toga, tog zakonodavnog rada. Dakle, mislim da se radi o tome da se ojača demokracija i da se u tom smislu preispita Lisabonski ugovor, gdje su njegove jake i slabe strane. Mislim da bi ovim izvješćem trebalo biti povezana nada, odnosno zahtjev da jasno kažemo što je tu da da ovo što imamo danas kao odgovornost pojedinih institucija nije dovoljno da bi se obavile zadaće. Hvala. Lijepa, a posljednji se javlja za riječ e, kolega Bronz. Evo, bit ću kratak. Zaista me zanimalo ovo što je rekao kolega Ranđel o izravnim i neizravnim učini, učincima e, predsjedništva, odnosno predsjednika. To je bilo e, vrlo informativno i naravno izravni izvor predsjednika komisije e, moguće je bez izmjena e, samog temeljnog ugovora. Jednostavno bi se morale dogovoriti političke stranke da imaju kandidate koji će biti rivali. No, hoće li se htjeti glasati za političke, europske političke stranke na osnovni kandidata koji su imenovali za predsjednika komisije. Pretpostavljam da će i oni dalje glasati za nacionalne stranke na nacionalnim kriterijima. Izravni izbor predsjednika komisije naravno uključivao bi izmjene temeljnih ugovora, ali i još nešto drugo, bilo kakva evidencija je da je dovoljna postotak izbornog tijela zna kakva je uloga predsjednika komisije, e, komisije i tako dalje ili čak da postoji predsjednik komisije i da poznaju različite kandidate kako bi glasali na racionalni način. E, pretpostavljam da kada bi, da će doći i do ako dođe do izbora za predsjednika, onda e, i to koji će biti zaseban, da će izlaznost biti jako mala. Još jedna stvar o kojoj želim reći par riječi. E, Lisabonski ugovor e, i proširenje e, zakonodavnog rada Europskog parlamenta. Mnogi su ljudi to pozdravili. Međutim, naravno jako je bitno da eurozastupnici znamo o čemu glasaju. E, kolega, sjećate se, ako se ne varam, e, ne želim krivo iskoristiti njegovo ime, gospodin e, Papastanko, srušio se u vječnici u Ožiku. Predsjednik Šulc je bio rijetko iskren kada je rekao da europski zastupnici vjerojatno nisu znali zašto su glasali. Moramo si postaviti pitanje zašto je to tako. Zato što velik broj zastupnika dođe u e, zadnji čas. I čak i ako se konzultiraju sa mnogima, mnogi su prošli kroz sve moguće glasanja dan ranije, međutim stvari se promjene na primjer dva sata ranije. Međutim to se ne događa samo na plenarnoj sjednici i to se dogodilo i na ovom odboru, na jutarnjem sastanku za vrijeme posljednje plenarne sjednice. Moram reći da smo navečer ostali u parlamentu otprilike do 20.30 i čekali smo liste za glasanje i nakon toga smo otišli iz parlamenta. Saznao sam da su se liste za glasanje pojavili tek u 23.45 i e, morao sam dovesti sljedeće jutro asistenta da mi pomogne da na brzinu sa e, čitavog niza izvješća prebacimo sve na listu za glasanje primijetio sam da je osoba koja je sidla ispred mene predložila niz amandmana, ali nije za njih glasao. Pitam se zašto vjerojatno ih nije prepoznao. Neću sada imenovati e, to kolegu. Znate, i neću vam zato ponavljati moje mišljenje u Europskom parlamentu, ali mislim da u svakom slučaju se treba e, donositi odluku na način da budete informirati, da znate o čemu radite. To se za sada ne događa. Pretpostavljam da ova situacija nije jednostavno rezultat toga da zastupnici nisu sami odlučili kako će glasati. Ne, e, oni vjerojatno ne znaju o čemu se radi. E, ja sam ovdje vjerojatno u zapravo je dobroj poziciji jer ja surađujem s mojim asistentima jer sam u izvjesnom e, smislu ja e, e, osoba koja radi sve i jedinstven sam u ovoj kategoriji i ja moram odlučiti između jednog i drugog mišljenja. Evo, neću vas sada više dalje zamarati s time. pa, hvala lijepa. Puno hvala. E, e, nitko drugi se više nije javio za riječ. Pitam se, želi li kolega Rangel možda zaključno reći još par riječi? Ja bih samo kratko nešto rekao. Ovdje imamo jednu stvar koju dijele gospodin Duff i Vital Morelli. Morera. A to je što bi zapravo trebao biti mandat ovoga izvještaja. Međutim, mislim da je naš kolega e, Šolc prilično dobro rekao. Ako je naš zadatak ovdje da izvedemo još, jedan, još jedno administrativno izvješće, onda u redu, nema problema. Međutim, ako je stvar samo o tome da se izradi određeni administrativni izvještaj, to može raditi neki administrator, a ne političar. I upravo zato mislim da se ovdje ipak radi o političkom izvještaju, jer ako imamo ovdje provedbene i delegirane akte, uloge, nadzor parlamenta i tako dalje, znači to su vrlo, to su stvari koje će imati vrlo relevantne političke posljedice i upravo zato i sa njima moramo baviti na politički način ono što mi ovdje radimo nije puki administrativni posao. Mislim, mi ovdje mijenjamo sustav, a ta promjena će imati političke konsekvence i upravo zato ne moramo naprosto sastaviti e, izvještaj o stanju ugovora iz Lisabona. Kao što sam se već dogovorio sa e, mnogim kolegama, ja se neću odreći svog prava da na ustavan i politički način analiziram stvari i da onda iz te perspektive gledam na ugovor iz Lisabona. E, I to ne samo zato što ljudi to od nas, što bi ljudi to od nas očekivali. Ljudi ne očekuju od nas da naprosto pratimo administrativne promjene. Primjerice, promijenilo se to i to, pa onda zato moramo napraviti i mi sami takvu i takvu promjenu. Ne, ne radi se o tome. Jasno je da, naravno i to treba netko raditi, međutim mislim da je za nas puno važnije da ovome pristupimo iz jedne makro perspektive i da na taj način e, pokušamo sagledati širi okvir, a ne samo ove neke sitnice e, administrativne. I upravo zato sam na ovaj način sastavio taj izvještaj. Jer mislim da se ovdje radi o jednom pomaku, o svojevrsnom trojstvu između vlada odnosa sa vijeć, izvještaj sa, e, izvještaj odnosu sa vijećem i onome odnosu sa komisijom. Dakle, ako se ograničimo na sitne detalje, onda ćemo propustiti neke šire konsekvence. Jer imamo jedno izvješće o vijeću i svemu tome, onda imamo uh, e, više struke aspekte i onda imamo jedno administrativno izvješće u kojem se samo radi o e, nabrajanju različitih izmjena koje je donio ugovor iz Lisabona u smislu komisije i parlamenta. Zato mislim da je pravi pristup da malo e, proširimo perspektivu. I upravo o tome je rekao i gospodin, e, to je govorio i gospodin Morera, ja mu zahvaljujem. Holistički gledano ovdje moramo, moramo paziti na jako važne stvari. Gospodin Morera ima pravo kada kaže da da zakonodavne teme treba odvajati od administrativnih i tehničkih tema. To jest istina. Međutim, s druge strane i dalje nam ostaje ta potreba za jednim makro pristupom i širom slikom. Kada bismo se ograničili na jedan ograničen pristup, mislim da to ne bi bilo u redu. E sada htio bih također odgovoriti gospodinu Dafu. U biti slažemo se s onime što ste rekli o provedbenim i delegiranim aktima. Ja se u osnovi slažem sa svime što ste rekli. Kada sam govorio o toj teoriji nužnosti, upravo sam to i spomenuo, zato što mislim da ako politiku vodimo kroz delegiranih kroz delegirane akte, onda to mora biti iz nekog razloga to je uistinu nešto što jest u rukama parlamenta, ja se s time slažem, ali ono što trebamo napraviti jeste, jeste pronačiti pravu tehničku ravnotežu. Dakle, zato sam spomenula tu političku dimenziju. Kada bi parlament počeo regulirati sve sitne pojedinačne detalje, to bi značilo da bi preuzeo jednu administrativnu ulogu, a ne, ne bi se bavio svojom političkom i administrativnom ulogom. I zato to dvoje treba rastaviti, razdvojiti. I zato moramo e, shvatiti koja bi bila posljedica ovih promjena. Ovo je rasprava koju smo vodili i unutar našega kluba. E sada, gospodin Duff je spomenuo nešto, a i gospodin Moreira je također govorio o nekim političkim temama. Dakle, nisam, što se tiče predsjednika parlamenta, nisam siguran koje izvješće se time treba baviti, međutim, to je nešto o čemu smo često govorili. Ali sadašnja situacija je tako da imamo potpunu zbrku oko tih ovlasti i mislim da bi tu trebala nastupiti jedna pozitivna promjena. U svojem uvodnom izlaganju ja sam spomenuo institucionalni razvoj Dinjene kraljevice, kraljevine kada ste s jedne strane imali monarhiju. Dakle, a ovdje bismo imali parlament koji bi bio, koji bi funkcionirao kao izvrš, unutar jednog širog izvršnog koncepta, što bi bilo dosta neobično. Ali mislim da bi ovo ove promjene u, biti u svojoj biti bile korisne. Međutim, kada uvodite neke korisne stvari, one često utječu na načela koja stoje iza njih. Tih načela se uvijek trebamo sjećati. Primjerice ako imamo predsjednika parlamenta koji sudjeluje na nekim važnim događajima. To je važan trenutak, treba netko predstavljati parlament. Međutim, ako Europski parlament je jedno zakonodavno tijelo koje ima ključne uloge u međunarodnim ugovorima, to je druga stvar. Mora se držati onog, onih zadataka koji su mu dati. Mislim da je to važno. I da promjene koje za sada vidimo nisu još uvijek dovoljne. Ono što smo također čuli od nekih kolega, to je bilo to je bila tema propisa o političkim strankama Mislim da bi većina rekla da to pitanje još nije dovoljno e, daleko otišlo. Iskreno rečeno, mislim da to još uvijek nije pozitivno pitanje. E, bez obzira na to hoće li na kraju na budućim izborima e, donijeti uspjeh, mislim da do sada nismo bili uspješni. Mislim da će to zapravo biti jedan neuspjeh i mi u, u klubu Pučena smo podnijeli mnoge amandmane kako bi se to promijenilo, ali mislim, jer mislim da to neće biti dobro za političke stranke. Za razliku od prethodne teme nisam siguran hoće li ovo biti pozitivno za parlament, dugoročno gledano. Ako razmotrimo utjecaj koje bi to mogli imati na utjecaj e, na odnose sa komisijom, to je nešto drugo. Nisam siguran da će se stvari promijeniti da će to imati možda negativan utjecaj na nadležnosti komisije. Međutim, ono što stvaramo sada jest jedna infrastruktura unutar konstitucionalnog modela kojega imamo. I moramo točno znati kako će se svaki od tih elemenata uklopiti u tu infrastrukturu, inače neće dobro završiti. U odgovor gospodinu Šolcu slažem se da moramo jako, jako dobro identificirati političke i konstitucionalne teme. Gospodine Bruns, jeste li vi bili zastupnik u engleskom parlamentu? Slobodno, to se vidi, <laughs> da. Zato što da ste bili e, zastupnik i kada znali biste kako to funkcionira, jer smo već čuli jako puno e, pritužbi o radu Europskog parlamenta, vi biste se sad možda trebali zapitati kako funkcionira britanski parlament to sam rekao i kolegi Foxu. O, zaputite se kad kad malo u Westminster pa pogledajte kako tamo stvari funkcioniraju. Jer kada vidite kako, ako razmišljate o, britanskom parlamentu kao pravom e, demokratskom tijelu, onda prvo pogledajte njih pa se onda vratite nama. E sada što se tiče predsjednika komisije, govorili smo o tom eh, parlamentarnom pristupu, to nam je već bilo poznato, međutim jedna stvar je jasna. U modelima vlada za velike države i velike regije, to su praktički eh, predsjednički modeli i to nije slučajno. S obzirom na to da je Europski parlament jedna vrlo raznolika regija, moguće je da parlamentarni model eh, bude još možda čak i više opravdan u ovom slučaju. E, mogu prihvatiti mogu, da, da je takva teza moguća, međutim iskustvo pokazuje da predsjednički model najbolje funkcionira u različitim državama, Indiji, SAD-u i tako dalje. Znamo dakle da taj model funkcionira najbolje u velikim regijama. E, to je recimo nekakva moja politička tendencija. No što se tiče e, izbora za predsjednika komisije, gospodin Brons je e, uvijek u istom stilu rekao nešto što je meni jako zanimljivo. Rekao je sljedeće. Ako predsjednik, ako predsjednik nije izravno izabren, vi zapravo ne znate tko je predsjednik, ne znate ko su zapravo bili kandidati i tako dalje biračko tijelo, mislim, gospodin Brons smatra je uopće ne zna o čemu se radi, ne zna, ne tko je tko. Mi moramo dakle tu se odlučiti. Moramo reći, predsjedništvo komisije mora postojati. Međutim, pitanje je sada, hoćemo li građanima dati pravo da na to utičuju, utiču kroz svoje parlamente ili kroz izbore nekakvog predsjedničkog tipa? Hoćemo li na neki način građanima omogućiti da daju svoj glas za predsjednika komisije? Jer ako to ne učinimo, e, omogućujemo sustav koji funkcionira bez ikakve kontrole. Dakle, ako imamo predsjednika komisije, imamo ga, bez obzira znaju li ljudi tko je ta osoba ili ne. Može biti neki tehnokrat, ali on postoji. Međutim, na ovaj način, ako imamo izbore, na, omogućit ćemo nekakvu vezu sa građanima. Meni je jasno da neki građani nemaju pojma tko je taj čovjek, međutim, ako napravimo izbore, možda će ih početi takvo nešto i zanimati. U SAD-u, koje smatra možda dobrim modelom za naš sustav, mnogi ljudi ne izlaze na predsjedničke izbore, uopće ih nije briga za njih i puno su e, homogeniji u svojim stavovima nego što ćemo mi, u svojim državama nego što ćemo mi ikada u EU biti. Ali to opet ne znači da je predsjednik e, SAD-a nelegitimno izabran. Nije tako, obično ga e, snažno podržava velika većina građana. ako predsjednik dolazi iz Sjeverne Karolajne, Južne, Washingtona, nije bitno. Njima je bitno što on radi u smislu federalne, upravljanja federalnom vladom, vladom. I to je vrlo čest slučaj u SAD-u, a i kod nas bi trebalo biti isto tako. Građani obično, ljudi obično kažu da građane najviše zanimaju nacionalna pitanja, što je istina i što je sasvim u redu. Međutim, trebalo bi ih um, kao dio našeg demokratskog zadatka više uključiti u ove izbore. I stoga ja mislim da bi bilo puno bolje da je takav predsjednik demokratski izabran. A sada kako ćemo to provesti, to ovisi o građanima. Znam točno kako, će, kako bi neki e, reagirali, oni bi naprosto htjeli potpuno ukloniti predsjednika komisije, međutim do toga ipak neće doći. Eto, to sam sam htio reći gospodinu Bronsu, nisam mogao propustiti ovu priliku. I mislim da sam dovoljno sada pričao, sada idem kući, razmislit ću o svemu što sam čuo ovdje od kolega i pokušat ću sastaviti jedan e, korisni izvještaj. Hvala, to će biti vrlo zahtjevna zadaća da morat ćemo ako želimo za vrijeme ovog saziva parlamenta završiti ovo izvješće, morat će se na tome raditi vrlo intenzivno. Zato predlažem sljedeće. 17. prosinca 2013. godine, dakle ovdje, da nam e, zastupnik Ranđeli predstavi o nacrt toga javno saslušanje 23. svibnja. E, nakon toga nekoliko dana amandmani da 11. veljače glas samo za ovo izvješće na odboru te da se one nađe na plenarnoj sjednici u e, dakle na, e, u ožujku. Kolega mi nije došao, dakle ne možemo o tome govoriti večeras, o tome ćemo govoriti sutra. Ali e, Molim vas još malo strpljenja. E, htio bih govoriti o sedmoj točki dnev, izvornog dnevnog reda gdje sam ja izvjestitelj e, i ovdje se radi o E, dakle o informativnim misijama, misijama na kojem se utvrđuju činjenice. Ja sam e, dakle napravio pismeno mišljenje, možemo ako želite o tome glasati sutra. Radi se o prilično jednostavnoj situaciji. Odbor za predstavke tražio je od nas tumačenje članka dvjesto 202. vezano za izvješća nakon misija posjeta i putovanja na koje je odobreno da ide i gdje ona ide u neku drugu regiju, u neku drugu zemlju kako bi ustvrdila činjenice i to sve e, kao odgovor na zahtjev građana putem predstavke. U članku Vjecu drugom se kaže, citiram, nakon ispitivanja predstavke kada se traže rješenja ili trebaju svrti činjenice, odbor može organizirati posjed ili misiju u zemlju na koje se odnosi ta predstavka. I ta e, e izvješća se šalje E, predsjedniku. Zašto nam zapravo se traži tumačenje? Zašto nam se traži ovo u ovom konkretnom slučaju? Zato što nakon misije u Galici sudionici se nisu mogli složiti o tome kako da napišu izvješće a niti cijeli odbor u cijelosti odbor za predstavke nije uspio reći na koji način treba primjenjivati taj sporazum. Predsjednica odbora e, sugerira e, članak 52. Međutim, ono se odnosi na nešto drugo, a to su izvješća na vlastitu inicijativu. Dok se ovdje radi o fazi, odnosu, ono, procesu, koji je vrlo tipičan za odbor za predstavke Dakle, njihova misija završava se izvješćem koje se kasnije upičuje predsjedniku parlamenta. A članak 202. izrijekom kaže da sudionici misije trebaju napisati izvješće. E, tu se ne kaže da se o tome treba glasati. Dakle, ja ovdje slijedim mišljenje pravne službe. Ja E, mislim e, da treba doći do konsenzusa kada se e, tako izvješće piše i da ga moraju odobriti svi oni koji su sudjelovali u toj misiji. Ako ne, dakle treba procijeniti, jednostavno napisati činjenice, a konsenzus treba biti samo o tome da se registrira činjenica da su pobrojane činjenice i da se na njih ima, o njima ima drugačije mišljenje. Ali e, odbor e, mora o tome glasati, dakle trebaju se odlučiti tome većinski. E, osim ako E, što je može biti izuzetno, odbor ne odluči da se mogu uputiti amandmani. E, to je bila sugestija pravne službe. Ja sam e, vam već proslijedio mišljenje koje sam napisao. Mislim da ga se može potvrditi osim jednog ispravka konačnog dijela tog mišljenja gdje stoji informativne misije Evo, pročit ću vam kako treba pisati, pa ako želite možete intervenirati. E, misije na kojima se utvrđuju činjenice imaju kao jedini zadatak da odboru, u ovom slučaju za predstavke, da odgovarajuće informacije kako bi se predstavka mogla analizirati. Na E, nakon e, misije, sudionici misije trebaju napisati izvješće i oni moraju pokušati naći konsenzus o tom izvješću. U protivnom jednostavno se pobroje činjenice i kaže se gdje se mišljenja razlikuju a onda se on može usvojiti jednim glasom, osim ako predsjednik odbora ne dopusti da se ulože amandmani određenog dijela tog izvješća. U odsustvu, e, tu e, tekst kojim u vješem dosijev kaže, ako nema konsenzusa sudionika, e, takvo izvješće se prednosi predsjedniku parlamentu. Ja mislim da e, ne moramo ovdje napisati za slučaj da nema konsenzusa. Ne, to bih zapravo izbrisao i ono što bi na kraju pisalo bi bilo za slučaj da odbor usvaja to izvješće, onda ga se prosljeđuje predsjedniku parlamenta. Ne znam da li zapravo želite nešto komentirati. E, ja e, predlažem da sutra glasamo o tome, osim ako netko sada ne želi uzeti riječ, ali vidim da se digla jedna ruka. Izvolite. Gospođo Petrović, izvolite, vi ste tražili riječ. Da, puno hvala. Prije svega, bit ću vrlo, vrlo kratka. Prethodna je rasprava bila vrlo dugačka. Dopustim jednostavno da kažem da sam ja izvjestiteljica u Sjeni i da pozdravljam vaše mišljenje koja eh, nam ovdje pruža tumačenje članka 202. Jasno je da sadržaj izvješća ne zahtjeva konsenzus među sudionicima, te se ne može podasati amandmanima budući da daje činjenice koje trebaju pobrojati dakle, sudionici misije. U potpunosti dakle, podržava ono što ste e, vi rekli u obrazloženju e, vašeg e, mišljenja. A sve ovo može se olakšati tako da će sudionici moći izraziti i mišljenje kojem se ograđuju od mišljenja drugih kolega. Treba osigurati da odbor za predstavke bude obavješten o svim činjenicama koje se ustvrde te e, da u skladu s člankom 202. E, treba odboru za predstavke dati maksimalne e, broj informacija. Analogno ne može se podastrijeti ovo izvješće na glasanje samih sudionika mišljenja jer e, bi u tom slučaju odbor za predstavke ne bi dobio sve činjenice. E, vaše mišljenje odlično objašnjava razloge za to i samo tumačenje Eh, ovog eh, pravila poslovnika, pa zato izražavam podršku vašem izvješću. Hvala vam lijepa. Sada još kolega Bronz koji je također zatražio riječ. Ne, nemam više pitanja. Hvala. Budući da se nitko još više ne javlja za riječ, o ovom mišljenju glas ćemo sutra. Ovim zaključujemo današnji sastanak. Podsjećam vas na dvije bitne stvari. Prvo, sutra ujutro u 9 sati sastanak koordinatora, a u 9.50 otvaramo sastanak našega odbora. Drugo, poslje podne održat će se izuzetno važan seminar E, gdje ćemo u skladu s člankom 17 time moći zajedno proučiti civilno društvo, <clears throat> naročito filozofske aspekte, dakle nevjerske aspekte i to vezano za buduće izbore na koji način civilno društvo može dati svoj obol kako bi sljedeći izbori prošli uspješno. Hvala svima i vidimo se sutra.